Molim vas da uzmite mjesta. Dopustite mi da vam zaželim dobrodošlicu na drugom dijelu našeg seminara. Jučer smatram da smo imali e, živu i plodonosnu raspravu. Jutros nastavljamo sa seminarom. A za početak, potpredsjednica Europske komisije zadužena za proračun e, će se prva vama obratiti. Kao što smo malo prije rekli, gospođo, jučerašnji je seminar bio vrlo živ. Organizatori su izabrali format gdje su tu prisutni zastupnici nacionalnih parlamenta i e, zastupnici Europskog parlamenta kao i predstavnici skupine na visokoj razini. Čuli smo e, zaista čitav dijapazon različitih mišljenja pa e, mislim da će skupini na visokoj razini zaista biti korisno sve što je to čulo. Vi ste i sama članica skupine na visokoj razini, jedna od tri e, predstavnika Europske komisije. U tom smislu će nam biti zaista drago čuti vaše izlaganje. Nakon tog izlaganja, baš kao i jučer, Zastupnici kako nacionalnih parlamenta, tako i Europskog parlamenta imat će mogućnosti za postavljanje pitanja i za komentare. Izvolite, gospođo Georgijeva. Hvala lijepa. Želim svima dobrodošlicu predstavnicima nacionalnih parlamenata, zastupnicima Europskog parlamenta i svima onima koji će jutro razgovarati o tome na koji način europski i nacionalni proračuni mogu bolje zajedno funkcionirati. Mogu li samo e, se zapitati koliki među vama su bili jutros sa mnom na već jednom jutarnjem dijelu sastanka? Dvije osobe koliko sam vidjela. Je li netko još bio na prezentaciji Marija Montija? Nije. Dobro, onda mogu ponoviti istu stvar koju sam, kako sam počela jutros. A Radi se o sljedećem. Podpredsjednik za proračun Europske komisije koji živi u Briselu ide e, u Europski parlament i na putu e, udari u neku flašu iz koje izađe duh duh kaže hvala vam puno što ste me oslobodili. I stvarno sam tako zahvalan da ću vam ispuniti svaku, bilo koju želju koju imate. A ja sam rekla, znate, ja sam nekad živjela u SAD-u i mrzim eh, letjeti. Možete li možda izgraditi most između Washingtona e, i Brisela. I rekao, pa nisam čuo nikad tako glupu želju, morate zažeti nešto drugo. I onda je potpredsjednica rekla, pa ja sam s gospodinom Montijem, Lama Surom, i tako dalje bila u skupini za vlastita sredstva. Možete li nešto e, učiniti kako bi od sljedeće godine europski proračun bio isključivo napraviti iz vlastitih sredstava. Na što duh odgovori, pa kako želite da bude onaj most sa koliko traka, jednom ili dvije? Dakle, to je samo ilustracija koliko je gospodin Monte i svi mi iz e, visoke skupine, koliko je dakle naš zadatak ogroman. Istovremeno radi se o zadatku koji je zaista nužan, e, bitan, moramo na njemu raditi zajedno. Zašto? Zato što ako gledate na to kako je izgledao naš proračun i općenito ako se osvrnete na povijest Europske unije, mislim da možemo mirno reći da u posljednjih nekoliko godina smo završili s prvim dijelom našeg postojanja. I ja bih taj to prvo razdoblje nazvala zlatnim dobom. U to vrijeme smo se proširivali. Proširenje je predvodilo sve promjene. Izgrađivali smo najvažnije faktore za konkurentnost jedinstvenog tržište, četiri slobode i naravno u ovo zlatno doba Imali smo proračun koji je bio dovoljan, čak i više nego li dovoljan. Taj je proračun zapravo stvarao jedinstven problem s kojim se više ne moram suočavati. Međutim, u prethodnom sazivu Europske komisije gospodin Levandovski se s njime trebao suočiti, a to je da smo imali više novca nego li što smo mogli potrošiti. To e, zlatno doba za proračun završilo se negdje 2011. 2012. godine. Od onda europski se proračun našao pod ogromnim pritiskom. Treba nam najve više novca za sve više velikih e, potreba na koje moramo odgovoriti, više ali više novca nego li što imamo. I sada iz zlatnog doba prelazimo li sada u doba neizvjesnosti ili pak u doba propadanja. Ili ćemo se pak krenuti u junačko doba gdje ćemo korektno, racionalno i pragmatično procijeniti što je dobro, a što nije, što možemo, a što ne možemo, te imati političku hrabrost da to popravimo. Oni među vama koji su zastupnici nacionalnih parlamenta i nisu toliko upućeni u to kako se stvara europski proračun, najprije ću vam na to odgovoriti kratko, a nakon toga nešto točnije. E, kratko je, pa izgleda kao kobasica i ne želite uopće e, znati više o tome. A e, ispravni odgovor je da imamo višegodišnji financijski okvir, to je razdoblje od sedam godina. Tijekom dvije godine pregovaraju se nacionalna izdvajanja za proračun kao i ciljevi rashoda tog proračuna. U apsolutnim brojkama imamo otprilike 1% bruto domaćeg proizvoda Europske unije da bismo financirali europski proračun što predstavlja oko 2% javne potrošnje. A 2016. godine imamo 144 eh, milijarde eura plaćanja. Naravno, ovo sve skupa e, je nešto što odražava vrlo raznovrsnu sliku u državama članicama. Dakle, postoje europske zemlje koje primaju više nego li što dobivaju i one koji više plaćaju nego li što dobivaju iz europskog proračuna. Naravno, pro, ona prosječna 2% javne potrošnje je različita u različitim zemljama. U zemlji iz koje ja dolazim više od 50%. Javna ulaganja financiraju se iz europskog proračuna. Ne dakle javna potrošnja. A tu se ne radi o dobrotvornom djelovanju. Vidim da neke zemlje kažu često pa mi onima koji su neto primatelji dajemo novac. Zapravo to nije baš tako. Europski proračun postoji kao dio europske konstrukcije. Dakle, najvažniji pokretač tu jest naše unutarnje tržište a na unutrašnjem tržištu neke su države mnogo naprednije i puno konkurentnije, dok druge pak kaskaju za njima. I kada se međusobno natjecaju na tržištu, imati takvo jedno interno tržište, tu postupiti na taj način zapravo je ekonomski i opravdano kako bi rezultat bio na dobrobit svih. Ja e, sam nekada radila za svjetsku banku, a sljedeći put ću tamo otići automobilom preko mosta. Dakle, Svjetska banka je napisala u Europskoj uniji da je jedno od najvažnijih izuma 20. stoljeća bila europska mašinerija, konvergencije. Na taj način neke države se uzdižu, a stvaraju se prilike e, i otvaraju mogućnosti na, e, u gospodarstvu. Zahvaljujući tog mekanizma konvergencije, mi smo uzdigli pola tuceta zemalja sa e, iz, one su dakle iz reda zemalja srednjih dohodka prešli u veći dohodak, dakle visoki dohodak. I mnoge misle da je klopka biti u srednjoj skupini je da se teško izdići iz te skupine. Jer preostale E, zemlje koje jako dobro zarađuju ili imaju mm, neke minerale, naftu ili plin ili pak jake diktature. A mi smo jedine mjesto na svijetu koje je uspjelo da neke zemlje pređu iz kategorije srednjeg u kategoriju visokih, visokog dohotka bez nafte, plina i roda. Prema tome, ja tvrdim da je europski proračun nešto što je na dobrobit europskih građana, ali istovremeno odmah ću ustanoviti da mi kolektivno rečeno nismo dovoljno dobro sve učinili kako bi se za svaki utrošeni euro dala dodana europska vrijednost. Europski proračun i nacionalni proračun e, zajedno rade za europske građane, a to nismo dovoljno dobro pokazali. I zato kada se bude govorilo o budućnosti proračuna, nemojte se usmjeriti na prihode, pogledajte najprije rashode. Mi govorimo o proračunu koji se temelji na rezultatima. Želimo da naš proračun odgovara prioritetima naših građana te da se u njega uvede odgovornost koja treba postojati i da e, građani e, znaju što njihov porez donosi. Prva poruka koju želim prenijeti svima nama je da se moramo potruditi da se novac na europskoj razini troši i kada to činimo da je da to moramo učiniti onda, samo onda kada je to bolje nego ako to činimo na nacionalnoj razini. A važno je da se sasvim dobro shvati da se taj novac troši sa dodanom europskom vrijednošću. Dakle, to mora biti prioritet, moramo zajedno biti jači kao rezultat toga. I zato vas molim da pokušamo iznaći modernije načine da to postignemo. Kako je, na primjer, uloga zajmova iz europskog proračuna s jedne strane, a s druge strane financijskih instrumenata koji su tu kako bi e, potakli privatni sektor da ulaže u gospodarstvu. Znam da postoji za skepse prema financijskim instrumentima. I naravno, nije svaki financijski instrument prikladan općenito ili za neku situaciju. Ali sada kad imamo Europski fond za strateška ulaganja i vidimo da je vrlo mali postotak europskog proračuna ušao u europsko gospodarstvo i povukao za sobom preko stotinju milijardi eura privatnih ulaganja koje inače ne bi e, bili uloženi. No, moramo vrlo decidirano reći da nećemo ikada tražiti od europskih građana da nam daju novac, osim ako se taj novac neće bolje trošiti nego li bi se trošio na nacionalnoj razini. Tek kada to ostvarimo možemo se početi baviti stranom prihoda u proračunu. Dakle, treba e, rashode uskladiti s prioritetima sa europskom dodanom vrijednosti. Ako to nemamo, onda će biti teško smisleno pregovarati o prihodima proračuna s državama članicama. Dakle, ipak to treba napraviti ako ni iz kojeg razloga, nego i zbog vjerojatnog ishoda mm, referenduma u Ujedinjenoj kraljevini. Dakle, imamo ravnotežu koja treba dovesti do financijske stabilnosti u Europi. I to je ravnoteža prijatelja poljoprivrede, prijatelja kohezije i e, prijatelja a, e, rabata, dakle popusta. I mislim da će ovi posljednji biti i tekako tu e, potreseni i e, moramo razgovarati o tom proračunu. Zašto? Nismo raspravljali o proračunu od 1988. godine. 1988. godine gospodin Kalfin i mnogi među vama živjeli smo dakle na onu stranu željezne zavijese došlo je vrijeme da se kaže da se svijet promijenio pa da se na odgovarajući način mora promijeniti i proračun. Drugo, sve dok naši građani ne mogu vidjeti kako mi nešto žrtvujemo, kako bi se situacija promijenila i poboljšala, mislim da moramo dati građanima mogućnost da znaju što oni izdvajaju za Europu i da fide tu poveznicu. Načinili smo čitav niz preporuka o restrukturiranju strane prihoda u proračunu. Neću sada to ponoviti jer su vam poznati. Međutim, Htjela bih od vas čuti, naročito od predstavnika nacionalnih parlamenta, što biste vi da naletite na duha u boci, e, od njega zatražili ako biste morali e, izreći jednu želju, dakle u proračunu. Možete li ma s perspektive vaših država reći što bi kada bi se promijenila strana prihoda u našem proračunu, povećali kapaciteti, povećala mogućnost da surađujemo. Što bi mislite da bi bilo moguće napraviti? Jer ne nađemo li duha iz boce, moramo dakle ostvariti političko razumijevanje i želju da iz zlatnog doba proračuna e, kroz koji je još živio gospodin Levandovski do prije nekoliko godina, dakle da pređemo iz tog razdoblja u jedno junačko razdoblje, dakle junačko doba e, i dakle da ostvarimo tu promjenu. A tu promjenu možemo samo ostvariti svi mi zajedno. Hvala. Hvala najljepša gospođo podpredsjednice. Hvala što niste govorili samo o prihodima, već i o potrošnji, odnosno rashodima. Jučer poslje podne smo imali jako dobro strukturiranu raspravu jer eh, počeli smo tako što smo govorili o rashodima, zapravo iako je sam fokus ovog seminara na prihodima, ali smo prvo govorili o rashodima i to je bilo zaista zanimljivo i zanimljivo mi je i to što ste i vi stavili naglasak eh, upravo na to jer smatramo da jedno i drugo je bitno reformirati ako želimo postići proračun koji će biti bolji za Europsku uniju sa cijelom ovom e, nadnacionalnom e, dimenzijom e, i koji će zaista imati pravu europsku dodanu vrijednost. Predlažem da sada otvorimo raspravu te da čujemo komentare i zastupnika nacionalnih e, parlamenta kao i europskih zastupnika. Prvi govornik je gospodin Glavekas iz Litve. Izvolite. Gerbimi, gerbimi svečiai, gerbima jos Štovani gosti, poštovana Kristina Gergijeva, kao potpredsjednica, vi ste u istinu jedan šaljevi anegdotom započeli vaš govor kako biste nas uveli upravo u ovu tematiku. Naravno da bismo svi zajedno željeli živjeti u raju, ali ne u paklu. Naravno da je to tako, međutim, vezano u samu raspravu, želio bih e, postaviti nekoliko pitanja. Što se tiče Europske središnje banke, riječ je o tome da skoro svakog mjeseca 80 e, milijardi eura pumpa se na tržište i to već e, kroz dugi niz vremena to dovodi do jednog balona o kojem govore isto tako i velik broj stručnjaka. U Litvi je upravo tako tako da eto imamo povećanje zabilježeno investicija kad je riječ e, o europskom proračunu. Međutim, isto tako je došlo do porasta cijena nekretnina i do balona u cijenama nekretnina. To vidimo u skandinavskim zemljama, a to čini nam se jedno izuzetno e, opasna balon koji se tu događa i koji se još i dalje širi. U Litvi, kao i u čitavoj istočnoj Europi, imamo isto tako i porast e, odlaska e, stručnjaka. Pretpostavljamo da u prosjeku iz Litve odlazi oko 350 tisuća eura se gubi ako jedan stručnjak napusti Litvu. Stotine tisuća je otišlo iz istočnog dijela Europe. To je za nas isto tako ogroman gubitak. Ne možemo e, očuvati dakle, radna mjesta u dječjim vrtićima, medicinska skrb e, u ruralnim područjima nije adekvatna. Naravno, puno se investicija događa, ali dolazi i do odljeva mozgova i do odlaska stanovništva i stručnjaka. Još nešto kada je riječ e, o Imamo PDV i imamo vlastne sredstva na temelju PDV-a postoje tradicionalno vlastita sredstva Europske unije, međutim trebali smo svakako vidjeti da se plaćaju i porez na rad i radni doprinos i da se upravo plaćaju usluge i rad tamo gdje se on i odvija. Upravo na taj način e, ostajemo bez velike količine sredstava. Bilo bi dobro kada bi ova porezna sredstva ostale u Litvi. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Lopotka iz Austrijskog parlamenta. Štovana gospođo potpredsjednice, gospođo Georgijeva, ono što me zapravo začuđuje malo u ovoj raspravi, da Brexit se na neki način stavlja u uglatu zagradu, kao da to glasovanje i taj referendum uopće do se nije dogodio u Velikoj Britaniji. A ipak sve to skupa utječe na tijeku u samim proračunskim sredstvima. Kako gledate na posljedice Brexita. Da li to znači da neto uplatitelji koji su sada drugi po značaju, izgubili smo tog e, platitelja, a to je upravo Ujedinjena kraljevina koja je nakon Njemačke u apsolutnim brojkama davala je uvijek najveći doprinos. Što to znači za ostale neto platitelje. Kako gledate budući doprinos Ujedinjene kraljevine? Da li postoje promišljanja? Evo, to bi me zaista interesiralo. Hvala. Pardon. Zahvaljujem. E, svaki put mi je zadovoljstvo slušati gospođu Georgijevu i ovu vašu priču koja je druga verzija priče o zlatnoj ribici, ali evo sada kada e, se znate vrlo dobro da imali smo neslaganje 2011. godine u vrijeme grčke krize kada smo govorili o proračunu. E, mi danas e, slušamo ljude koji su izabrani od strane građana iz 28 e, država članica Europske unije, ali jučer smo čuli dosta i stereotipa i predrasuda na raspravi. E, naročito glede referenduma u Velikoj Britaniji. Mi danas govorimo o europskom e, proračunu. Ujedinjena Europa je jedan e, regulatorni gigant, ali je to gigant koji ima proračun koji je smanjen E, usprkos e, većim očekivanjima. Ovo je sada samo jednosmjerna ulica koja ide ka Briselu. 5% za upravu nam se čini puno, ali 95% ide iz Brisela ka državama članicama i to je proračun koji je bolje kontroliran nego u e, nekim nacionalnim e, proračunima, usprkos onom što se misli. E, jer iako postoje vrlo stroga pravila kako bi se dobila sredstva, ovo je nešto što se dosta kritizira, kaže se da je složeno, da ima dosta iznimke, ali ovo je dosta stabilan proračun lakše je promijeniti ugovore nego pravila o proračunu. E, neki ljudi su već pokušali u prošlosti, uključujući i mene, Alain Lamassur to vrlo dobro zna. Ovo je nešto što je jako teško postići jer u prošlosti e, se završavalo neuspjehom. E, sadašnja situacija nam ne pomaže u ovoj raspravi traženja novih načina financiranja Europske unije. Zato je ključ vraćanje povjerenja. E, to je nešto, ljudi moraju znati da je taj proračun vredan i da moramo pokušati e, učiniti nešto bolje. Ovo je možda sada jedna prilika za sve nas, za države članice, E, s obzirom na to da je Velika Britanija odlučila izaći iz Europske unije. Hvala najljepša. Nadam se da će i ovaj seminar nam pomoći da vratimo to povjerenje o kojem vi govorite. Gospodin Lafinar. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. I hvala gospođi potpredsjednici. Ne znam hoće li taj čarobni duh, e, hoćete li to biti vi koji ćete uspjeti reformirati ovaj proračun, ali mislim da se svi možemo složiti s činjenicom da se nalazimo u e, dosad neviđenoj krizi, da imamo i slučaj Brexita, da imamo terorizam, e, probleme s migracijama koji još nisu riješeni i vi ste to jako dobro rekli u vašem govoru da e, sada se nalazimo u situaciji u kojoj e, jedini odgovor na sve ove izazove može biti europski. Mi ne možemo ovo riješiti pojedinačno e, jer inače ćemo na taj način napustiti E, europski san e, kojeg svi sanjamo i ugrozit ćemo na milijune radnih mjesta u svim državama članicama. Dakle, smatram da je ovo zaista prilika da sve države članice se ujedine i zajedno rade na ovom pitanju. I kao što sam rekao jučer, trebamo iskoristiti ovu priliku, naročito što se tiče oporezivanja trgovačkih društava. E, mi znamo da je dolazilo do poreznih prijevara, do izbjegavanja plaćanja poreza, upravo zbog toga što nemamo europsko računovodstvo i što nemamo europsku poreznu osnovicu koja bi bila ista u svakoj državi članici. Dakle, mislim da je to temelj E, reforme. Trebamo pomoći malim i srednjim poduzećima koje ako e, funkcioniraju u više država članica moraju plaćati jako puno da bi imali e, pravilno računovodstvo. Trebamo se također boriti i protiv utaje poreza i naravno to su sve pitanja koja bih vama uputio, jer zaista mislim da je ovo sjajna prilika o kojoj govorimo danas u Europi. U Ovo je najbolja prilika koju smo imali u posljednjih 20 godina i mislim da je sada vrijeme da krenemo naprijed. Hvala. E, sljedeći govornik, gospodin Besta iz Češke, iz e, Češkog senata. Zahvaljujem. Dozvolite mi da se ukratko izjasnim u ime Senata Češke republike. Mi vrlo dobro znamo što nam je potrebno, trebamo povećati prihod Europske unije, ali ne znamo kako to postići. A kako bi se svih 28 država članica složilo o tome, e, to će biti jako teško postići. Jer nemamo dovoljno novca na raspolaganju. Ako posudite 100 100 eura, a ako ne štedite sljedeći e, mjesec, onda će vam trebati duplo više novca, e, treći mjesec tri puta više novca i tako i dalje, tako da se sve više i više zadužujete. Mislim da trebamo ići u dva smjera istovremeno. Trebamo povećati e, prihode iz financijskih transakcija i tako dalje, a istovremeno moramo povećati i nadgledanje, odnosno poštriti nadgledanje naših rashoda. Mi vrlo dobro znamo da koji su prioriteti za europski proračun. Kao što je već rečeno, Europska unija ne može, a ni ne želi se zaduživati. A sadašnja politika se ne može financirati iz sadašnjih prihoda, što znači da moramo e, staviti brojke na papir i e, napraviti računicu koja neće biti jednostavna, ali jedino na taj način ćemo vidjeti koje su nam opcije za e, europski proračun i što trebamo E, izdvojiti iz nacionalnih proračuna u europski proračun. To su stvari o kojima trebamo razgovarati. Ne samo o tehničkim aspektima, već e, i e, trebamo razgovarati i na nižoj razini, na razini građana Europske unije. Gospodin Fernandes, zastupnik Europskog parlamenta iz Portugala. Vjerujem da ste vi koordinator Pučana na odboru za proračune. Da, Hvala. Možda bi trebalo tražiti od tog duha o kojem je povjerenica govorila na početku izlaganja da nam pomogne na sastanku vijeća ministara, da nam pomogne na tim sastancima e, skupina koje imaju svaka svoje interese da brane e, interese Europske unije kako bismo zaista mogli e, jednoglasno odlučiti o e, izmjenama glede e, proračuna. 1% BND-a, pa to je čak i manje zapravo, 0,99% je su, je to iznosilo prethodnih godina, a to nije dovoljno za višegodišnji financijski E, okvir jer ćemo imati problema sa budućim plaćanjima. Toga moramo biti svjesni. Jednog dana ćemo svi shvatiti da ciljevi o kojima smo mi govorili, strategija za Europu 2020. jednostavno će propasti zbog toga što nemamo dovoljnih sredstava za to. Mislim da moramo predstaviti jednostavnije e, planove. Trebamo e, ukinuti rabate, trebamo smanjiti birokraciju i pojednostavniti stvari. Jedino taj način ćemo postići tu vjerodostojnost. E, neprihvatljivo je da se iz proračuna Unije plaćaju kamate zbog kašnjenja u plaćanju, a to se dešava svake godine. Ne bi se smjelo više događati. To se dešava svaki put kada Europska unija ili vijeće objave neku novu politiku. Oni bi trebali tad objaviti također i odakle će se financirati te politike. Jer ne možete uzimati iz jednog segmenta novac kako bi e, financirali drugi segment. Ako najavljujete nove prioritete, onda to možda znači da ćemo odustati od nekih drugih prioriteta, jer ćemo od tih prioriteta od kojih odustajemo financirati nove. Ili nam treba, e, nova sredstva. Također nam treba više i e, fleksibilnosti. Što se tiče naplaćenih kazni koje su predviđene za vraćanje nacionalnim proračunima, mislim da ne trebamo to raditi, već ih začuvati, sačuvati u europskom proračunu. Hvala lijepo, gospodin e, Vukans. Latvije. Hvala vam najljepša. E, ja ću govoriti na mom jeziku. Kolege, vakar Gospođo potpredsjednice komisije, poštovane kolege, Jučer i danas smo se u raspravama dotakli te dodane vrijednosti europskog proračuna, uključujući i aspekt sigurnosti. Sigurnosti granica i suočavanje sa izazovima s kojima se suočavamo za vrijeme ove e, migrantske krize na sredozemlju. E, zemlje, e, Baltičke zemlje se nalaze nešto dalje od sredozemlja, ali financiraju u operacijama Frontexa koje se financiraju iz nacionalnih proračuna. Baltičke zemlje, uključujući i Latviju, Latvija je prije 25 godina e, E, se izjasnila za neovisnost, e, ali i član je NATO. Bez obzira na sve ovo, Baltičke države države su e, očekivale da će se situacija u samoj regiji poboljšati, ali pogledajmo što se dešava na primjer u Ukrajini neke od granica koje su prije bile unutarnje granice Sovjetskog saveza sada postaju vanjske granice Europske unije i obratno. Dakle, pitanje granica je sada povezano sa gospodarskim pitanjima. Povezano i sa carinama, krijumčarenjem i problemima prouzrokovanim migrantskom krizom. Velik broj nezakonitih migranata koji dolaze iz azijskih e, zemalja i odlaze u skandinavske zemlje i zapadnu Europu prelaze i latvijsku granicu. A Latvija se obvezala izdvojiti 2% nacionalnog proračuna za obranu do 2020. godine. A istovremeno moramo financirati i e, druge sektore, na primjer socijalni sektor i tako dalje. Te želim upitati sada ovaj e, parlament. E, kakvi su planovi za buduće financiranje očuvanja sigurnosti vanjskih e, granica Europske unije, ne samo na sredozemlju, već e, i drugdje, jer je to u interesu svih zemalja Europske unije. Hvala najljepša. Ovo je tema koja se tiče sigurnosti i koja se često pojavljivala na jučerašnjoj raspravi. Sljedeće pitanje će postaviti gospodin Sasin iz Poljskog parlamenta. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavatelju, štovana potpredsjednice, štovane dame i gospodo, danas govorimo o tome da moramo nešto promijeniti kada je riječ e, o prihodovnoj strani samog evropskog proračuna. Nalazimo se u jednoj posebnom trenutku kada imamo kada smo suočeni sa Brexitom, ne veseli nas što je došlo do ove situacije, naravno da bismo voljeli da se stvari nisu odvijeli na ovaj način, e, mi bismo voljeli razgovarati o promjenama u samom proračunu Europske unije, ne samo da e, sada imamo manje prihoda od neto e, davatelja, već moramo razgovarati o ovoj temi općenito. Mišljenja sam da bismo svakako svi trebali biti suglasni oko toga da u ovoj postojećoj i sadašnjoj situaciji svakako bismo trebali morali govoriti i o korektivnim mehanizmima. Mislim da je to nešto samo po sebi razumljivo, što svakako treba imati na umu. Ovaj mehanizam korekcije koji sa poljskog e, stajališta nije nešto osobito pozitivno ovaj korektivni mehanizam, naime znači da će sve ono što se uplaćuje u Europsku uniju zapravo je više od onog što mi možemo na nacionalnoj razini. Mislim da moramo isto tako razgovarati o tome kako da taj mehanizam zamijenimo sa nečim drugim. Možda bismo mogli da i kod rasodovne strane učiniti malo veće pomake. Često je također riječ o državama, članicama, prije svega kada je riječ o onima koje su primili velik broj izbjeglica. Možda bismo svakako mogli i ovaj korektivni mehanizam primijeniti i u tom pogledu. Kada je riječ o reformskom procesu, o kojem smo već e, razgovarali, tada mislim da bismo mogli analizirati i sve one doprinose iz pojedinih članica. Možda bismo i tu mogli tijekom pregovora vezano uz proračun na neki način izvršiti određene modifikacije samih stavaka. Jako je važno da pronađemo i nove financijske izvore, mi smo otvoreni u svakom slučaju za sve dobrodošle prijedloge i nove prijedloge s tim u vezi, a svakako rezultat eh, svega toga treba biti na temelju jedne duboko provedene rasprave. Čitav niz prijedloga koji bi mogli eventualno i nove članice opteretiti to upravo se ne bi smjelo dogoditi, jer zaista su različiti potencijali, različiti su prirodna bogatstva pojedinih članica i mislim da s tim u vezi bi svakako bilo bolje kada bismo govorili o porezu na financijske transakcije ili kada bismo govorili i o PDV-u i o stopama PDV-a. Ne bismo ni u kom slučaju trebali kretati u smjeru da to bude u većem opterećenju i obimu opterećenje za članice. Ja bih isto tako zamolio i želio se ispričati svima koji neće moći dati svoj usmeni prilog, ali već je 10 sati i 50 minuta. Ja bih želio potpredsjednici Georgijevoj želio dozvoliti da odgovori na neka postavljena pitanja. Zadnji govornik će biti gospođa Sulin članica Europskog parlamenta iz Slovenije. Oprostite još jednom što neće svi moći govoriti. I sve one koje sam isključio iz ovog dijela rasprave. Svakako će biti mogućnosti da se i one jave. Hvala lijepa što ste mi dali mogućnost da se javim. Također bi se htjela zahtaviti povjerenici gospođi Georgijevoj na uvodnom govoru. Mislim da je zaista bilo mudro kada je spomenula da je jako važno da se fondove Europske unije koriste samo ukoliko postoji bolja mogućnost potrošnje na europskoj razini no što je to na nacionalnoj razini. Kada govorimo o implementaciji samog proračuna, tada bismo svakako trebali govoriti o europskoj razini, ali i o nacionalnoj razini i trebali bismo svakako vidjeti kako ćemo promijeniti postojeći sustav, kako ćemo poboljšati sam sustav i kako ćemo smanjiti birokratske mehanizme. Također, kada o svemu tome govorimo, tada govorimo o vlastitim sredstvima, kako popuniti ovaj proračun, ali za to je potrebna politička volja samih članica. Ne govorimo u ovom trenutku zapravo o harmonizaciji poreznih aspekata i oporezivanja, a postavljam pitanje da li ste možda razmišljali o tome. Čini se da zapravo režemo nacionalne proračune kao i europski proračun. Postoji čitav eh, niz eh, primjera porezne evazije, poreznih prijevara. Želio bih čuti vaše mišljenje o tome kako upravo se boriti protiv porezne evazije. Hvala lijepa. Evo, obraćam se vama, gospođo potpredsjednice, čitav niz i širok spektar pitanja kako sa nacionalne razine i članova nacionalnih parlamenta, tako i Europskog parlamenta. Ja evo Prepuštam vama da odaberete iz ovog čitavog niza postavljenih pitanja ono što želite. Možete odgovoriti i ako bih vas mogao zamoliti da to bude u nekom preostalom vremenu kako bismo mogli biti Evo, znači 10 sati je 52 minute, ako je moguće to u 8 minuta učiniti. Evo, pokusat ću i nastojat ću da to učinim. Prije svega kada je riječ o članovima skupine za na visokoj razini za vlastita sredstva koje će se svakako uključiti u sve. Prvo bih želio odgovoriti na pitanja koje su izravno meni upućena, a onda ovisno o vremenu eventualno i ona druga pitanja koje su stavljene na raspravu. Pitanje postavljeno vezano uz Brexit. Ja u samom uvodnom dijelu govora sam indicirala da je zapravo sam ishod referendum otvara raspravu vezano o same rabate i popuste. Svakako to je nešto što svakako utječe na prihodovnu stranu. Međutim, potpuno je jasno što će se dogoditi sa ukupnim proračunom kada i ako, to je naravno još uvijek stvar budućnosti, kada i ako ćemo imati jednu članicu manje. Ovo mogu odgovoriti na dva načina. Dakle, u idućih e, dvije i pol godine sam utjecaj bez, bez emocionalne komponente koji mnogi od nas osjećamo kao jedan svojevrsni gubitak, zapravo nemamo posljedice. Dokle god je Ujedinjena kraljevina članica, sva prava i obveze vezano uz proračun ostaju na snazi. No, što bi se dogodilo nakon tog razdoblja? Sve to ovisi zapravo o tome, o načinu uspostava novih odnosa između Ujedinjene kraljevine Evropskih unije i dakle svih onih implikacija koje bi to imalo na proračun. Sve to bi bila spekulacija i ne bih se željela upuštati e, što bi to moglo i eventualno značiti. Naravno da ćemo pregledati sve financijske činjenice, aspekte u našim odnosima Naravno da smo isto tako pri tome da ćemo vrlo detaljno i oprezno pregledati što se može dogoditi, ali sve dok ne znamo što će Ujedine kraljevina predložiti, koje oblike suradnje, koje oblike na neki međusobnih odnosa, mi do tog trenutka ne možemo zapravo dati nikakve definitivne projekcije. No, ipak, ja sam osobno na neki način ohrabrena činjenicom da je e, Ujedina kraljevanja njihov e, proračun vezano uz e, europski proračun rečeno da će svakako korisnici prije svega kad je riječ o poljoprivredi u istraživanju i razvoju da mogu računati na pristup ovim fondovima do 2020. godine to mi pak pokazuje da u Ujedinoj Kraljevini postoji razumijevanje problematike, to su zaista vrijedni programi koji naravno daju benefite svim stranama i naravno da bismo željeli o tome razgovarati, sigurno da je možda bilo prilike da se o tome glasuje prije, odnosno rasprava i prije referendumu, bilo bi bolje. Bila sam također e, osobno dotaknuta vezano pitanje koje je izravno meni postavljeno, to kako mi gledamo znači na poreznu osnovicu s obzirom da eto upravo se europski proračun hrani odavde i s obzirom da imamo e, oporezivanje rada e, neke članice prolaze kroz dramatične demografsku probleme znači da imamo veliku seobu i kako se taj porez može vratiti u države i države to je pitanje porezne harmonizacije Izuzetno je važno imati ovakvu harmonizaciju i svakako ja ću biti na strani onih eh, da svakako trebamo promijeniti naš porezni sustav ne samo zbog eh, ovog demografskog aspekta, već i među inim i zbog demografskih činjenica jedan takav porezni sustav koji bi svakako podupro jedan budući razvoj koji će podupreti investicije u europsko gospodarstvo, koji će podupreti isto tako se suočiti sa svim onim velikim preprekama u konkurentskom smislu na međunarodnoj. Ja sam stručnjakina za okoliš i bit ćete iznenađeni da ako kažem da treba oporezivanje, karbonizacija, oporezivanje, dakle zagađivanje, da je to nešto dobro, jer to na neki način stvara prihod. I to bi zapravo me dovelo do e, sljedećeg što bih željela kazati, da vezano uz poreznu harmonizaciju recimo primjerice uz porez na dodanu vrijednost. Međutim, naša uloga u oporezivanju zapravo to je nacionalno zakonodavstvo koje je pozvano i nacionalna razina. I vrlo je pitanje kako mi možemo prodreti u ovu raspravu na nacionalnoj razini. Moje osobno mišljenje je da vezano uz raspravu o vlastitim sredstvima, izuzetno je važno vidjeti kako možemo proširiti našu poreznu osnovicu, jer što god bi bio novi prihod, zapravo je jednostavnije ukoliko je to novi porez kao što je netko kazao, ako je to zajednička konsolidirana porezna osnovica, da li je to porezivanje ugljika, da li je to financijska transakcija koja se oporezuje, to je novi izvor prihoda. Ili da se promijeni ili harmonizira postojeći sustav PDV-a koji će biti jednostavnije. I tu sada dolazim na jednu izuzetno važnu točku. Često imam dojam da kada govorimo o vlastitim sredstvima da to izjednačavamo zapravo sa većim prihodom za Europsku uniju. Ne, nije o tome riječ, to nije sastavnica mandata uopće ove skupine na visokoj razini. Mi zapravo govorimo o substituciji pojedinih elemenata. Naravno, to je sljedeće što trebam istaknuti. Ako imamo jedan novi mandat za Europu, ako je to recimo u području zaštite, odnosno čuvanja granica i ukoliko to u zaštiti ili pitanja i onda se ova pitanja sa nacionalizirane dižu na europskoj razinu to naravno moramo proanalizirati i to naravno bi dovelo do različite strukture. Što se tiče vanjskih granica, mi u komisiji zaista zastupamo mišljenje da to mora ostati prioritet, mi podupiremo to unutar našeg skromnog budžeta tako što stvaramo novu agenciju za nadzor, e, za pomoć pri nadzoru granice. No, izuzetno je to važan dio rasprave koji se mora održati, pitanje da li je osiguranje granica bolje organizirati na europskoj razini ili na pojedinačnim nacionalnim državnim razinama sa svim onim ograničenjima koje bi to moglo nositi sa sobom. Ja bih željela prijeći isto tako i na jednu točku koju je moj e, prethodnik kazao. Naravno, želim priznati da je 2011. gospodin Lewandowski iz proračunskog e, raja prešao u proračunski pakao, ali i 2010. godine on je imao dakle, proračun koji bi je više no dovoljan. I e, onda se sve tubokom promijenilo. Još jednom bih želio naglasiti što je kolega Levandovski kazao, postoji čitav niz apsolutnih krivih poimanja i koncepcija o europskom proračunu. Tamo u nekim davnim vremenima, prije 2010. godine, imali smo višak sredstava i naravno da smo financirali blesave projekte, naprosto zato što smo morali skinuti to iz proračunskih e, linija. To vrijeme je prošlost. E, mi smo ograničile e, izdvajanja, mi smo izuzetno zahtjevni u onome kada tražimo što se radi sa sredstvima. I sam kontrolni sustav e, je to izuzetno učinkovit, učinkoviti od bilo čega što sam do sada vidjela u svom životu. Dakle, one korektivne e, i granice vezano uz greške i pogreške koje se događaju, mi se spuštamo u greškama koje se događaju, ali ono što je najvažnije u svemu, mi ispravljamo greške vrlo učinkovito. Ako prokalkulirate recimo greške E, recimo vezano uz knjigovodstveno i, i neadekvatno praćenje sredstava, pri kraju programa sama stopa grešaka nakon naših korekcije oko zapravo materijalnog praga od 2% ili čak ispod. Što znači imamo izuzetan proračun, moramo samo osigurati da imamo proračunska sredstva koja su na dobrim osnovama i da strošimo ova sredstva visoko kvalitetno kako bi to na neki način evo, za naše građane. 13 sekundi više od onog što ste mi dozvolili. Hvala vam lijepa ovih zadnjih 13 sekunda je bilo možda najvažnijih, izuzetno važna poruka koju ste uputili. Hvala vam lijepa na e, vašem izlaganju, hvala svima koji su sudjelovali u ovom dijelu naše rasprave. I dozvolite da odmah krenemo dalje i to na naš treći panel. Vi znate da nećemo imati stanku. Naravno imate kavu i čaj e, van ove dvorane, možete se e, dakle ponuditi. Dozvolite da pozovem paneliste, njih četvero, koji će doći i pridružiti se meni ovdje za predsjedničkim stolom. So we are, we are moving... Evo sada prelazimo na treći panel i ujedno i posljednji panel naše konferencije. I ovaj panel s pravom je zapravo posvećen samom pitanju pronalaska bolje koherentnosti između proračuna Europske unije i nacionalnih proračuna. Gospodin Levandovski nas je podsjetio zaista još jednom da je vrlo korisno da zapravo o malom, o sitnom proračunu Europske unije, to je zapravo 2% svih javnih izdataka koji se kanalizira putem europskog proračuna. To znači da 98% svih javnih izdataka ostaju na regionalnoj, nacionalnoj ili čak lokalnoj razini u samim članicama. Ovo pak e, nas navodi da koherentnost između europskih i nacionalnih proračuna je apsolutno potreban. Ne postoje niti jedno područje u političkom smislu gdje ili s jedne strane europski proračun E, može funkcionirati samostalno. Uvijek postoji naravno i europski proračun u samim politikama Europske unije, no međutim to je komplementarno i vrlo često je to isto povezano sa izdacima na nacionalnoj razini. Kako stvari učiniti boljima između Europskog unija i nacionalnih proračuna, to je ujedno i tema ovog trećeg panela. Još jednom mogu najaviti četiri panelista, dva iz nacionalnih parlamenta i dva iz e, dakle, skupine na visokoj razini. Prva govornica će biti gospođa Čigane koja je e, predsjednica odbora za odnose s Europskom unijom u Latvijskom parlamentu. Ona je zastupnica u parlamentu od 2010. godine nakon niza aktivnosti koje je do tada Kao drugi govornik e, iz Poljske, to je gospodin Trškovski, koji je potpredsjednik e, odbora za odnose s Evropskom unijom u Poljskom sejmu. Vi ste zastupnik u parlamentu od 2015. godine, a i ranije ste bili član Europskog parlamenta, zastupnik u Europskom parlamentu i EU ministar u vašoj zemlji. Treći govornik, Clemens e, Fust, Član skupine na visokoj razini, poznati profesor eh, pri univerzitetu u Minhenu, a od travnja ove godine također i predsjednik eh, poznate instituta IFO u Njemačkoj. Na kraju, ali ne i najmanje važan, Alain Lamassur, član skupine na viskoj razini, zastupnik u Europskom parlamentu, sa ogromnim iskustvom u ovom području koje je i predsjedao odbor za proračune u Europskom parlamentu, koji je isto tako bio i ministar u Francuskoj sa odgovornostima koje su se upravo tičale, ticale proračunskih sredstava. Hvala ovoj će panelista i dozvolite ta riječ dam gospođi Čigane. Hvala lijepa predsjedavajući i hvala svima na ovoj vrlo dobroj raspravi. Osobno mislim da je ova rasprava zastupnika nacionalnih parlamenta i e, Europskog parlamenta kao i predstavnika e, skupina visokoj razini zaista jako dobra. Pokušat ću vam dati perspektivu nacionalnih parlamenta i to na nekoliko tema na koje smo staranije usvrnuli. Prije svega neki od vas govorili su o tome koliko je potrebno imati povjerenja u europski proračun koji mora biti vjerodostojan. I to prije nego što <clears throat> odlučimo da treba imati dodatna sredstva, dodatne izvore prihoda za europski proračun. A nacionalni parlamenti zaista tu imaju važnu ulogu. Podsjećam kolege iz nacionalnih parlamenta da smo upravo mi, nacionalni parlamenti, bili protiv zamisli da se e, osnuje e, europsko e, tužiteljstvo. Jer ono bi trebalo se baviti prijevarom vezanom za europski proračun. Mi iz nacionalnog parlamenta smatrali smo da to ne bi bilo u redu jer bismo na taj način izgubili previše naših ovlasti po pitanju pravosuđa. Bilo je dosta situacija kada nacionalni tužitelji nisu bili u mogućnosti raditi na e, tim pitanjima i kada se ustanovilo da je došlo do prijevara vezano za europski proračun, jednostavno zato nisu e, bili osposobljeni. E, slažem se s druge strane s gospođom Georgijevom da što se tiče financiranja europskog proračuna tu je prijevara vrlo malena. Međutim, istovremeno Takva prijevara postoji, naši građani za to znaju, pa bi bilo jako dobro da se ipak ta inicijativa pretoči u dijelo. Nadalje, htjela bih nešto reći o kohezijskoj politici. Mnogi među nama govore o kohezijskoj politici, postoje i skupina prijatelja kohezije koji se zalažu za te politike. A Drugi koji nisu u toj e, skupini smatraju da kohezijska da prijatelji kohezije nikada ne žele popustiti kada se radi o koheziji. No, kohezija je bila dobra za cijelu Europsku uniju, a ne samo za prijatelje kohezije. Gospođa Georgijeva je danas rekla da je kohezijska politika zaista važna kako bi jedinstveno tržište dobro funkcionirao. A kolega iz Litve je također rekao da su mnoge iskoristili mogućnosti koje pruža sloboda kretanja, te su otišli raditi u neku drugu državu članicu. Da nemamo kohezijsku politiku u zemljama koje su u EU ušle 2004. godine, mislim da bi pokret iz centra prema e, iz periferije prema centru bio puno veći. Dakle, e, to je bio instrument za e, moderniziranje. A investicije iz Europske unije u naš razvoj nadziru se puno pomnije nego li što se nadgleda nacionalni proračun. Sve to omogućilo je tim zemljama da se moderniziraju, da se uloži u infrastrukturu, u razvoj, kao što su i naučili kako da se dobro planiraju ta ulaganja. Na taj način ta su ulaganja postala puno održivija. Osim e, tih politika o kojima smo sada govorili, mogli bismo govoriti o onome što je sada rekla gospođa Georgijeva, a to je da se stvara jedna velika ovisnost. Države, prijateljice, kohezije, kažu da mnogi strukturni fondovi ne mogu se nositi sa horizontalnim e, schemama i sa financijskim instrumentima zato što su uvijek dobivali zajmove iz Europske unije. Dakle, moramo zapravo gledati kako se možemo izvući iz ovisnosti o zajmovima. Mislim zapravo da e, ne bismo smjeli napadati takozvane prijatelje kohezije i smatrati da su to ljudi koji imaju veliki ego i koji se uvijek bore da dobiju velik dio europskog proračuna. Već jednostavno treba vidjeti kako se tu politiku mora činiti održivijom kada države dođu na odgovarajuću razinu razvoja. I to je upravo i cilj kohezijske politike da neke države u određenom času mogu same početi financirati vlastiti razvoj. Gospođa Georgijeva je rekla da te države i dalje primaju sredstva iz Europske unije, gdje u nekim slučajevima to predstavlja više od 50% E, sredstava koji se troše u njihov razvoj. Hvala lijepa, sasvim sigurno ću imati prilike još nešto reći tijekom rasprave. Hvala vama, vrlo je bilo zanimljivo to što ste rekli. Sada dajem riječ gospodinu Trškolaskom. Hvala. Ponekad imam osjećaj da je ovo neka vrsta deja vu. jer kada e, sam bio ministar u e, e, Poljskoj, radio sam na proračunu 2005. 2006. onda sam bio zastupnik pa sam govorio o štećem proračunu, pa sam bio u Europskom parlamentu i govorio sa Alenom Lamasurom o e, proračunskom razdoblju sljedećih 7 ili 8 godina. Dakle, iako je ovo izvjestan izvjestan vu efekt, ipak ima smisla o tome razgovarati. Svi mi znamo zašto treba reformirati, ali to se uvijek treba ponavljati. Prije svega moramo ostvariti sadašnje prioritete koje se zasnivaju na velikom načelu europske integracije, a solidarnost je dio integracije, to nije neka politika dobrotvornih dobrotvornih svrhe. Ali moramo također znati da imamo i nove prioritete i moramo dakle raditi na starim i novim prioritetima ne smijemo pogriješiti, ne, budemo li se koncentrirali samo na jednu vrstu prioriteta, neće doći do konsenzusa oko reforme. Znamo da je Europska unija sada u, vrlo e, krhkoj situaciji, osjetljivoj situaciji, a znate da ljudi uvijek žele vidjeti kamo idu novci. Nadalje, imamo trenutno probleme legitimnosti u Europskoj uniji. To je zato što sad osjećaj zajednice više nije, ne postoji kao ranije. Dakle, ako nema osjećaja za zajednicu, onda ljudi nemaju osjećaja da imaju zajedničku um, sudbinu i kroz to i ne misle zašto da bi bilo dobro nekome dati novac. I zato se i rađaju populizmi. Upravo iz tih razloga važno je da imamo sinergije, da nacionalni i europski parlament surađuju. Moramo surađivati, tražiti sinergije, u protivno nećemo napredovati. Znamo da moramo naći nova sredstva za europski proračun, to naročito kada su na snazi mjere štednje jer e, moramo imati odgovarajuća sredstva svugdje u Europskoj uniji ako želimo rasti. Europski proračun zaista je ključan, ne smijemo to zaboraviti. Mm, svi govore o dodanoj vrijednosti, ali moramo shvatiti o čemu se zapravo radi. Mnogi imaju različito mišljenje o tome što to znači, ali moramo stvoriti konsenzus oko toga. Da, rekao sam već, imam osjećaj da je ovo i svojevrstan deja vu, da smo kroz sve to prošli, ali svejedno postoji ipak određena doza inovativnosti u proračunu. Ako u Poljskoj govorite s ljudima koji e, troše ta sredstva, oni ipak znaju da sada to moraju učiniti na drugačiji način, da moraju to početi trošiti na inovativan način, da je potrebno da gospodarstvo raste, europsko gospodarstvo. Potrebna je inovacija, iako novac do sada nije e, bačen. Mm, dakle, e, moramo znati da taj novac e, nije bio bačen i da je sve skupa rezultat pozitivan. Ako odete u manja mjesta u Poljskoj, vidjet ćete koliko je toga postignuto zahvaljujući europskim sredstvima. I na taj način uzrokovalo je to e, rast ne samo u Poljskoj, već u cijeloj Europskoj uniji. Pogledajte sada Veliku Britaniju. E, mnogi su populisti tamo govorili ne treba nam Europska unija, e, lokalne će vam vlasti dati više. I sada tamo ima puno panike zato što su odjedanput postali svjesni da možda ipak neće dobiti toliko novaca, da možda Cornwall neće dobivati onoliko subvencija koliko je do sada primao. Mislim da se moramo zapravo najprije usmjeriti na onaj dio koji nije kontroverzan. Apsolutno su nam potrebne veće sinergije. Ne trebamo transfer nadležnosti. To apsolutno nije potrebno. Ono što moramo napraviti i to je zaista bitno je da moramo naše djelovanje da moramo odrediti prioritete načina na koji ćemo raditi. I mora postojati sinergija između Europske unije i nacionalnih država. A postoji mogućnost za to Ponekad kada razgovaram s ljudima iz nacionalnih država, mnogi kažu da se radi o složenom procesu. Ne, e, mislim da samo ako radimo zajedno, možemo polučiti rezultate i izvjeći dupliciranja. Što se tiče trošenja sredstava, određivanja, zašto će se trošiti i tako dalje, sve tu možemo bolje organizirati ali kada govorimo i o mjerilima i drugim moramo napraviti i korak dalje, naročito kad se radi o višegodišnjim e, financijskim programima. I još nešto, strukturni investicijski fondovi i horizont za 2020. Dakle, e, tu trebamo nešto napraviti i e, tu moramo imati veće sinergije i surađivati na nacionalni proračun i europski proračun. Mi kao zastupnici iz država članica moramo razgovarati s Europskim parlamentom i pretočiti te sinergije u dijelo. Hvala lijepa i hvala vam što ste govorili tako konkretno o vrstama sinergija i koherentnosti koje postoje i koje se moraju poboljšavati. Sada gospodin pusti na riječ. Hvala najljepša. Dobar dan. Rečeno je da je evropski proračun e, dosta mali. E, s jedne strane to je točno, ali s druge možda i nije, jer je vrlo teško uspoređivati evropski proračun sa proračunima e, država E, jako je teško dakle procijeniti veličinu tog e, proračuna. Mislim da se sada svi e, nalazimo u vremenima kada sve naše vlade su pod pritiskom da moraju opravdati svaki euro. Ista je situacija i sa europskim proračunom. Sasvim je točno da ako želimo izmijeniti e, proračun, e, onda ćemo moći možda e, financirati koheziju, siromašnije zemlje, mobilnost za istraživače, prosvjedne radnike i tako dalje. Postoje zajedničke te politike koje mogu predstavljati dodanu vrijednost i ne mogu se raditi samo sa razine država članica. Ali istovremeno znamo da se dosta troši novca koji ne proizvodi dodanu vrijednost. 40% proračuna ide u poljoprivredu, to je sektor koji e, je u opadanju e, i vrlo malo se tu proizvede dodane vrijednosti. U mnogim slučajevima zemlje bi mogle ulagati e, novac u te sektore iz vlastitih proračuna, ukoliko žele. Ali isto tako e, postoje drugi sektori gdje imamo 0% dodane vrijednosti. U mojoj zemlji, na primjer, europska sredstva odlaze u renoviranje vodanih e, vodanih spremnika koji ne proizvode nimalo dodane vrijednosti. E, također se ulažu novci u e, transformiranje industrijskih e, područja u poslovna područja a to je nešto što se država što država može financirati jer tu nemamo nikakvu dodanu vrijednost što se tiče Europske unije. Zbog čega se onda to radi na taj način na europskoj razini? Vjerujem da je to zbog samog proračunskog postupka. Taj proračunski postupak funkcionira na sljedeći način. Mi svi ulažemo e, novac u zajednički proračun i onda se iz onda u drugoj fazi svaka država članica pokušava dobiti što je više moguće novca iz tog zajedničkog proračuna. Što ćete vi učiniti kao ministar za proračun, ako imate odabir između projekta koji će proizvesti dodanu vrijednost, ali od koje će imati korist sve države članice, ili ako imate drugi projekt koji proizvodi 0% dodane vrijednosti za Europsku uniju, ali proizvodi korist za vašu zemlju. Ako od jednog eura dobijete 50 centima za vašu zemlju, to je bolje nego od jednog eura dobiti 3 eura eura koje ćete morati podijeliti na sve države članice jer u tom slučaju svaka država članica će dobiti samo oko 10 centima. Ovo je e, sustavni e, aspekt proračunskog postupka i toga se trebamo riješiti. Ovo nema neke veze sa onim što radi Europska unija, komisija ili parlament. Radi se zapravo o djelovanju pojedinačnih država članica. Države članice pojedinačno djeluju na racionalan način, ali kolektivno nisu dobro organizirane. Stoga smatram kako bismo e, promijenili ovo, ne trebamo se e, baviti samo e, doprinosima u proračun. Jer e, mi ćemo i dalje puniti taj proračun, a e, ministri za proračun će i dalje pokušavati izvući što je više moguće sredstava iz tog proračuna. Znači moramo promijeniti cijeli postupak za proračun i obraćam se zastupnicima nacionalnih parlamenta kao i zastupnicima Europskog parlamenta da razmislimo na koji način e, ćemo trošiti novac. Ne možemo samo E, se osloniti na to da će države članice tražiti novac iz proračuna, već moramo vjerovati ljudima koji traže taj novac da ga neće uložiti samo u one projekte koji će biti od koristi za njihovu državu članicu, već za projekte koji su jako bitni za cijelu Europsku uniju i u interesu su za cijelu Europsku uniju. E, sad, zbog toga mislim da bi države članice mogle imati čak i manji europski proračun koji će biti bolji i iz kojeg će se financirati samo oni projekti koji se tiču Europske unije, sigurnost, e, obrana, migracije, kohezija i tako dalje, a ne trošiti taj novac na renoviranje e, vodenih spremnika u nekoj od država članica. Hvala. Thank you. Uh, thank you. Hvala, hvala najljepša na ovom ključnom izlaganju. Gospodine Lemasur, zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Evo, ja bih govorio o jednom e, drugačijem aspektu u odnosu na moje prethodnike koji su sjajno govorili, naročito gospodin Fust. Neću odgovoriti na ovaj napad na, na francuske poljoprivrednike eh, i na francuske zastupnike jer je gospodin Fuest eh, izravno kritizirao zajedničku poljoprivrednu politiku. Ali što se tiče svega ostalog, tu se slažem. No, ono što je vrlo čudno je da postoji jedan aspekt kojim se niko ne bavi, ni Europska komisija, ni parlament, ni nacionalni parlamenti, a to je kako kada potrošimo jedan euro u Briselu, možemo smanjiti e, doprinos poreznih obveznika. Ako primjenimo načelo subsidijarnosti. E, to će značiti da ćemo na europskoj razini se baviti samo onim projektima koji e, su e, učinkovitiji ako se realiziraju na razini Europske unije nego na razini država članica. Jedino u tom slučaju ćemo uspjeti uštediti novac za porezne obveznika i istovremeno za države članice mi smo već prebacili na europsku razinu određene odgovornosti političke i administrativne. Mi smo stvorili više od 20 upravnih agencija u Europskoj uniji. Umjesto e, da imamo 27 nacionalnih agencija za sigurnost željeznicama, imamo jednu zajedničku agenciju za sigurnost željeznica. U tom slučaju ćemo uštediti novce. Istovremeno, kada smo stvorili e, Europsku službu za vanjsko djelovanje, to je diplomatska služba Europske unije, to je trebala biti prilika za nas da uštedimo novac u državama članicama, ali do toga nije došlo. Nažalost, do toga nije došlo ni u mojoj zemlji kada smo osnovali ovu službu koja zapošljava 3 do 4 tisuće e, radnika, Ministarstvo vanjskih poslova Francuske je e, reklo svojim zaposlenicima da neće ukinuti niti jedno radno mjesto. Ali to nije način na koji treba reagirati. Mi također želimo imati Europsku graničnu stražu ali treba si postaviti pitanje hoće li to biti onda dodatni državni službenici koji, koji ćemo morati financirati uz sve državne službenike iz sadašnjih 28 e, država članica ili će ta europska državna e, europska granična služba zamijeniti ostale graničke službe u državama članicama i na taj način ćemo uštediti novac a istovremeno možemo prebaciti neke nadležnosti na Europol i Eurojust. To je ključno pitanje. Ako želimo stvoriti nove resurse za e, financiranje europskog proračuna, onda ono što, gov, ono što će postaviti kao pitanje svi e, i građani i parlament i tako dalje je zašto jer zašto bismo davali još više novca. Mi moramo dokazati da svaki put kada dolazi do prenosa nadležnosti, prenosimo i sredstva koja su potrebna za te nadležnosti i da e, će to koštati manje europskom poreznom obvezniku i da nikako ne može koštati više. Predlažem da osnujemo mrežu preko e, Europskog revizorskog suda, nacionalnih revizorskih sudova i pod nadzorom Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta kako bi zajamčili taj željeni rezultat. Oni koji se budu protivili ovom postupku neće biti e, neće biti e, ljudi koji će davati političke argumente, već e, će sigurno se protiviti e, državna, predstavnici državne uprave. Znate da Europska unija važi za uniju koja je skupa i u kojoj postoji previše birokracije, kao i u Francuskoj, na primjer. Ali imamo 50 tisuća e, državnih službenika u Briselu koji nemaju nikakav, e, nikakvu moć odlučivanja, a imamo pet e, tisuća državnih službenika u Francuskoj koji imaju moć odlučivanja. Zato se moramo usredotočiti na to pitanje da vidimo kako e, nam Europska unija može pomoći da smanjimo e, ono što plaćaju porezni obveznici e, i što se uplaćuje u proračun Europske unije. Hvala najljepša gospodine Lamasur. Hvala što ste nas i podsjetili na određene proračunske određena pronažutska načela koja su ključna, ali isto tako hvala što ste nas e, podsjetili i na ovu e, mogućnost koju je i razmatrao, razmatrala skupina na visokoj e, razini za vlastita sredstva, a to je da imamo veću i bolju e, koordinaciju i bolju e, koherentnost e, između nacionalnih proračuna i europskog proračuna. A sada predlažem da otvorimo raspravu. Prva osoba na popisu je Peter Grant iz Ujedinjene kraljevine. Izvolite. Mr. Grant, Gospodine Grant. Hvala najljepša. Evo, ja bih najprije rekao da ja ne predstavljam ono Ujedinjeno kraljevstvo koje želi napustiti Europsku uniju, već drugu stranu. Vi, mislim, vi ste zabrinuti što će vas Europska unija, što će vas Ujedinjeno kraljevstvo napustiti, ali mi smo još zabrinuti jer naša vlada još uvijek e, ne zna e, što je, e, što je čeka nakon što napustimo Europsku uniju u mojoj izbornoj jedinici 62% ljudi je glasalo za ostanak u Europsku uniju. A danas i jučer smo u ovoj raspravi e, slušali o nekim aspektima koji su nas doveli do ove katastrofalne odluke. Mi želimo govoriti o prednostima e, članstva u Europskoj uniji. Ja sam inače e, računovođa i vrlo dobro razumijem e, sva ova pitanja, e, rashode i prihode, a u Ujedinjenom kraljevstvu previše političara se brine troškovima Europske unije, a premalo njih govori o prednostima koje Europska unija ima za građane Ujedinjenog kraljevstva. Jučer je, je predsjednica vlade još je govorila i još uvijek nije mogla da kaže e, što će se desiti u budućnosti. Previše naših političara se bavi problemom migracija, ali zatvaraju oči pred ogromnim prednostima koje e, građani iz država članica Europske unije e, mogu donijeti mojoj zemlji mi e, bi, da se nas pitalo, da se mene pitalo, mi bismo im e, e, mi bismo sačuvali pra, njihovo pravo da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu. Dosta toga je rečeno u ova dva dana o pogreškama e, što se tiče stvaranja ili nestvaranja dodane vrijednosti. Također e, je to bio i fokus e, rasprave u Ujedinjenom kraljevstvu prije referenduma. Mi se moramo prisjetiti da mala pogreška od 2% u europskom proračunu je iznosi ogromnu sumu. Većina nas ne može ni zamisliti koliku tu e, sumu novca e, predstavlja. Mi imamo jednu tradiciju suverenosti našeg naroda, naroda koji želi ostati dio ove obitelji, pa vas molim da nam pomognete u tome da Ujedinjeno kraljstvo ne napusti Europsku uniju. Hvala gospodine Granc. Sljedeći govornik, sljedeća govornica je gospođa Pireš iz Portugalskog parlamenta. Hvala najljepša. Za vrijeme ove konferencije je već više puta rečeno da se Europska unija nalazi pred ogromnim izazovima, izazovima migrantske krize, nezaposlenosti mladih i tako dalje. A Europska unija nam ne daje nikakve odgovore na to. Ne samo što se tiče proračuna, već isto tako ne daje niti političke odgovore. Koja je tu vrijednost, dodana vrijednost Europske unije. Mislim da su europske vrijednosti sada ugrožene u odnosu na e, sve zemlje koje se pridružuju Europskoj uniji ili koje se nalaze u susjedstvu Europske unije. Trebamo vidjeti što građani Europske unije misle o funkcioniranju unije i moramo vidjeti kako E, imaju li građani uvid u to kako se europski novac troši zbog e, sve te netransparentnosti e, građani nemaju povjerenja mi smo govorili o dosta interesantnih prijedloga jučer, kao na primjer porez na ugljik i druge, ali mislim da se sadašnja rasprava treba usredotočiti na dvije teme. Najprije trebamo si postaviti pitanje postupka odlučivanja i predstavljanja e, samog e, proračuna. Znate da e, informacije koje građani dobivaju su prilično nejasne i to treba sada poboljšati. Također trebamo vidjeti koji su politički ciljevi samog proračuna. Trebamo saslušati predstavnike nacionalnih parlamenta, ali isto tako i građane naročito što se tiče e, znanstvenog istraživanja. E, govorimo također stalno o programu za zapošljavanje mladih, ali kada vidimo koja se sredstva ulažu za te projekte ili za sigurnost, vidimo da se za sigurnost mnogo više ulaže. Na koji način se to može e, uskladiti sa željama i potrebama građana. Također trebamo zajamčiti i dobro dobre veze između e, zastupnika i građana. Zastupnici trebaju biti bliže građanima i trebamo biti sigurni da neke države članice nisu u prednosti u odnosu na druge. Mora ovaj sustav biti e, dosljedan. Naročito sada kada se nalazimo u teškom razdoblju gdje sve vidimo e, sve veći i veći uspon populista. Moramo vidjeti na koji način iskoristiti prednosti koje imamo. Moramo raditi zajedno na koherentnosti način i moramo zajamčiti jednakost među svim državama članicama. Hvala, gospođo Pireš. Sljedeći govornik, gospodin Manka iz Europskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedniče, što ne kolega iz Ujedinog kraljevina i u mojoj političkoj obitelji također Moram istaknuti da su svi e, članovi Ujedine kraljevine iz Velike Britanije dijele vaše mišljenje. Gospodin Cameron je nekada bio kazao da je prvi prioritet Ujedine kraljevine da Velika Britanija ostane sačuvana kao cjelina, da ne smije se razbiti u dijelove. Iako razmislimo o tome koliko je razočarenja nastalo u Velikoj Britaniji upravo zbog Brexita, tada mislim da zapravo većina u vašoj zemlji zapravo će biti za remain, a ne za izlazak i mislim da neće doći do izlaska i to će biti ujedno i upozorenje svim onima koji su imali slične misli. Također moramo razmišljati o tome da proračun EU ima daleko manje grešaka i greške u proračunu ne znači uvijek prijevara ili malverzacija. Riječ je samo o tome da ukoliko jedno mali poduzetnik dobije e, potporu za istražni projekt i ako se pokazalo da to malo poduzeće koje onda ipak u konačnici ustanovljeno da je članica veliki konzorcija, tada su se ta sredstva morale vraćati. To nije prijevara, to nije malverzacija. Tijekom švedskog predsjedanja osobno sam bio uključen i odgovoran za nacrt proračuna, to su još bila vremena kada nije bilo nikakvih poteškoća u samom proračunu. Riječ je zapravo o tome da mala zahtjeve koje smo e, imali za isplate, zbog toga što se puno manje toga implementira i realizira od projekata. Tu nam je potrebna suradnja sa nacionalnim parlamentima, sa nacionalnim vladama. Svakako moramo imati ovu implementaciju i primjenu samih sredstava kako bi Europska unija mogla dobiti svoju dodanu vrijednost i kako bi Europska i Europa mogla biti u samom startu. Mi smo razgovarali o dvama sjedištima Europskog parlamenta. Gospođa Georgijeva je u svojoj anegdoti na neki način sličnu stvar prikazala. I ja sam sa svoje strane vršio računicu. To nas košta 4 eura svake sekunde da bismo to isfinancirali. Međutim, ako to riješimo, ako znači E, bi to imalo ukupan učinak za Europsku uniju, tada bi to značilo 36 tisuća eura koje možemo generirati e, još dodatno kada bismo u konačnici usredotočili na same prioritete kao što je to zajednička sigurnost, e, zajednička obrana i migracijska pitanja. 500 puta više bismo uštedjeli nego li kroz eto, dakle, jedno jedinstveno sjedište Europskog parlamenta. Učinimo nešto na europskoj razini koje su jeftinije i koje će donijeti daleko veći uspjeh i tada ćemo biti uspješni, kao što je gospodin Lamasur istaknuo. Hvala gospodine predsjedniče, istinu, nije samo riječ u osnovi samo o tome da nam treba više novaca. Ne, samo polazište svega, vlastita sredstva koja zaslužuju sam naziv vlastitih sredstava. To je ujedno povezano sa transparentnošću, isto tako i e, priključivanje financijskog sektora uz građane, to je prvi zadatak kako bismo na neki način e, razbili sve iluzije i sve nedoumice imam dojam da neke države članice bi htjele da stvari ostane kakve jesu, jer je to zapravo puno jednostavnije da se u ovoj džungli uh, Brisel bashing, e, isto tako i stvaranje upravo ovakvih nedomica. Mogu se suglasiti s time da ne možemo raspravati o izdacima bez e, prihodovne strane. To je definicija svih naših izazova. Naravno, profesore Fist, da možemo raspraviti o tome da li nam je potrebna zajednička poljoprivredna politika, da li se može izmijeniti, kakva je aktualna situacija u ruralnim područjima, kada upravo u teškim vremenima, kada nismo skupili snagu i hrabrost da vidimo koji je to monopol u nekim eventualnim prehrambenim lancima, eh, imamo i taj monopol koji tamo vlada, da li ćemo prepustiti same poljoprivredna gospodarstva njima a s druge strane 75% prihoda iz e, dakle, proračuna ide u poljoprivredu. To zaista je nešto što je teško odgovoriti. Pitanje kako ćemo to vratiti nacionalnim državama u cijelosti, a polovica članica neće moći sufinancirati, kofinancirati i poljoprivredna gospodarstva će nestati. Što se tiče proizvodnih, e, dakle, industrije, proizvodne industrije, ja sam u mojoj pokrajini, kada sam trebao e, okvir, vlastiti okvir, vlastite sredstva, na neki način ispregovarati, tada sam se suočio sa ministarstvom i zamolio sam ih da mi pokažu neke projekte koji su realizirani i uopće sam odbio da posjetim te projekte i da ih obiđem, jer oni nisu bili od države, naravi. Što radimo s tom kohezijskom politikom? da li činimo ono što je pravo ispravno, što stavlja naglasak na zapošljavanje i rast. Ili je ovaj koncentrirani pristup e, upravo ispravan, ili bismo možda mogli, trebali stvari pri, prisloniti stabilizaciji eura. To znači specifične preporuke pojedinim zemljama. Neke zemlje koje su se preinvestirale, koje bi trebale više investirati u obrazovanje, ili pak e, ulazimo u raspravu gdje su temeljne potrebe pojedinih država kada je riječ o zapošljavanju mladih i kada ta inicijativa nije doživjela svoj procjati. Da li reći o tome da nema dovoljno sredstava, a možda strukture na nacionalnoj razini nisu pripremljene da se ovi apsolutni prioriteti uopće realiziraju. Ako to ne učinimo, tada govorimo o izgubljenim generacijama i uopće se ne moramo više osvrtati na pitanje gospodarskog stanja u pojedinim državama. Ali je spomenuo agencije, dozvolite još te dvije napomene. Vijeće je dnevnoj razini zapravo izbjegavao ovu raspravu. Europska agencija to bi trebalo imati i posljedicu na nacionalne i regionalne strukture. Agencija za prehrambene proizvode u Parme. U Njemačkoj imamo dvije agencije za procjenu rizika, vjerojatno uz ljudsku i e, dakle rizik e, životinja, dakle na najviše znanstvenoj razini. Međutim, čini se da je jedna agencija viška i to je Dozvolite kao posljednju napomenu koherentnost i spoj, ono što je na ovom prethodnom panelu, dakle zaštita vanjskih granica, unutarnja, vanjska sigurnost, ne može se odvojeno raspravljati. Da li ćemo uspjeti da temeljem članaka 78. do 80. ugovora imamo zajedničku politiku za migraciju govorimo o reviziji proračuna, to je zajednički izazov. Svi oni koji imaju dužu vanjsku granicu i koji moraju daleko više učiniti u tom polju, tada s naše strane iz europskog proračuna moraju dobivati i veća sredstva. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Böge, gospođa Jela, vi ste zamolili za riječi to još na prethodnom panelu. Da li biste sada iskoristili priliku da se javite? Izvolite. Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Doista, u prethodnom krugu rasprave i Alan Mandlamasur je bio na samom govorničkom podiju. Ja sam postavila neka pitanja upravo povezano s onime što je i profesor Fist iskazao, koji je istaknuo da kako na neki način stručnjaci gledaju na ovo pitanje, a i on sam je stručnjak u tom polju, međutim stručnjaci iz nacionalnih ministarstava kako vide prednosti i nedostatke europskog proračuna. Primjere koje on naveo, kada bismo ih e, istrgnuli iz konteksta, onda to sve skupa može zvučati kao Mm, možda pomalo stupidno. Međutim, ovi primjeri možda nisu najbolje izabrani kada govorimo o kakvoći vode, onda je to uistinu investicija na razini Europske unije i ona je smislena. Ukoliko, dakle, imamo uništenje kakvoće tla na nekom području, tada moramo kazati da moramo imati direktivu o, dakle, čišćenju i onečišćenju tala a Njemačka još uvijek e, ulaže veto kad god je riječ o ovom pitanju i zato bih e, isto tako pozvala da se ne torpediraju projekti koji dolaze iz Brisla. Ako znači van konteksta gledamo na stvari, tada stvari mogu zvučati nedorečeno. Međutim, kada je riječ o upravo onečišćenim tlima, kao što je kolega Lamasur kazao, Možda bi bilo dobro kada bi Njemačka odustala od svojeg otpora kojeg pruža s tim u vezi. I oni projekti koji imaju svoje upitnike kada ih se predstavi, ipak korak po korak poboljšavaju kakvoću življenja samih građana. U proračunu imamo jedan problem koji je već e, istaknut i napomenut. U vašoj zemlji, u Njemačkoj, imate suficit u proračunskom smislu. Pri čemu taj proračunski suficit e, ne služi europskim investicijama. Vi ste gospodarski stručnjak. Kako vi procjenjujete situaciju i kako će se ovaj suficit e, u njemačkom proračunu, a isto tako i proračun e, dakle, u vanjsko, dakle, vanjskoj platnoj bilanci, u mojoj državi s kojoj ja dolazim imamo ogroman deficit i naravno morali smo spašavati bankovni sustav, a s njime i njemački bankovni sustav. Proživljavamo da Njemačka koči i što se tiče investicija javnog karaktera, tako i privatnih investicija. I tu moramo pronaći rješenje. Kako riješiti ove nedoumice prije nego što uopće govorimo o tome da li je proračun europski zasnovana na dobrim ili lošim osnovama. Njemačka banka je isto tako izgubila novac na tržištu. Deutsche Bank nije investirala u onim područjima gdje su potrebne investicije. A to je povezano sa pojmom održivosti. Pitanje je kako se same investicije održavaju na kakvuću života građana. Sve ovo što na prvi pogled izgleda nedvosmisleno i eventualno možda dovodi u nedoumici. Svakako moramo ta pitanja obraditi, evo primjerice u Njemačkoj, i vidjeti kako se to sve skupa očituje u zemljama u okruženju. Gospodine Lamasur, mi smo, kada je riječ o mogućnosti dakle, ispunjenja proračunskih obaveza, pred nama predstoji drugi Junkerov plan, gdje bi se trebalo dokapitalizirati Europska investicijska banka, a da pritom sami projekti koji su na neki način prezentirani uopće neće poboljšati situaciju u zemljama kojima je pomoć najviše potrebna. Drugo, kratimo sredstva u samim subvencijama. Industrija bionika, dakle, transport željeznicom, Kaže se da je tu potrebno subvencionirati. Međutim, sa europskim proračunom tu nećemo moći odraditi ništa. Što vi smatrate o tome, gospodin Lamasur? Hvala, gospođa Rajlo. Nismo loši što se samog tajminga tiče i ako bi bilo još kakvih komentara iz nacionalnih izaslanstava, iz nacionalnih parlamenta svakako bismo mogli uzeti još dva do tri upita, pitanja kako bismo se onda vratili samom panelu. Izvolite. Gospodin Guerreri. Hvala vam lijepa. Jedan od panelista stakne da to je dojam poput dežavija, to u smislu da smo ovakve rasprave već imali tijekom posljednjih godina. To je točno s jedne strane, ali nije točno kada gledamo drugu stranu. Drugim riječima, današnja situacija je potpuno različita od onoga što smo imali prošlih faza. Svijet se tubokom promijenio posljednjih nekoliko godina mi kao evropljani suočeni smo sa dramatičnim izazovima. Toliko često je to rečeno, sigurnost, migracija, gospodarska kriza. Trebamo prepoznati upravo da ova vrsta rasprave bi trebala na neki način kao e, dobiti jednu svoju novu dimenziju. Jer kako bismo suzbili ove izazove, naravno nam trebaju mnoštvo instrumenta, tip diplomacija, vojne intervencije, ali nam treba i jedan financijski potporan kako bismo mogli savladati upravo problematiku. Moramo se opskrbiti sa ovim potrebnim sredstvima. E, upravo zbog toga i ova na neki način prijedlog koji ima svoju veliku važnost. Pravac koji valja slijediti jest pojednostavljenje vlastite. res resursi, vlastita sredstva i koordinacija naših izdavaka. Ali ključna izjava u svemu ovome i ključni prijedlog evropska sredstva bi trebalo koristiti u onim segmentima koji će stvarati europsku dodanu vrijednost. Drugim riječima, dozvolimo da europski proračun budi razumljiv za građane i sa ovog stajališta evropski obnova započinja koja se zasniva na dva osnovna načela. S jedne strane subsidijarnost i europska dodana vrijednost druge. Razlog da ovo ostane zajedno je upravo taj da se ovi temeljna načela usvoje, jer jedan drugi načelo je bilo je bio i adicionalnost, dodavanje što je se ticalo samih europskih fondova, oni su bili samo nadopuna, a oni nisu komplementarni koliko je to potrebno. Zbog toga mislim da je ključni smjer kretanja koji je predložen upravo u ovoj dakle, sekciji 3 jako važno pocrtati Dozvolite da zaključim e, da je sam naziv ovog same sekcije je bolja koherentnost između europskih i nacionalnih proračuna. Kako možemo bolje surađivati? S tog stajališta moramo naglasiti da upravo ova interakcija je izuzetno važna i dozvolite da istaknem da Evropske institucije bi trebale dati informacije o boljoj kakvoći samim parlamentarnim odborima, koji su na neki način u slabijoj poziciji kada je riječ o dobivanju informacija. To je preporuka koju sam htio staviti na samom kraju svojeg izlaganja. Sada riječ ima gospodin Anderson iz Švedskog parlamenta. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da možemo reći da je jako dobro čuti kako gospodin Lamasur govori o stvarima koje bi trebali biti učinkovitije i racionalnije u radu Europske unije. Druga e, bitna stvar o kojoj moramo razmisliti je kakvu ulogu točno mora igrati proračun zašto e, će on koristiti, na koji način. Mislim da nije u redu da kažemo koje će probleme riješiti europski e, proračun, jer to nije ispravan e, stav. Moramo na stvari gledati iz jednog drugačijeg ugla. Osobno smatram da je vrlo važno da svi europljeni imaju korist e, od toga u ekonomskom smislu i što više ljudi bude imalo koristi od toga, to bolje. Što se pak nacionalnih interesa tiče, ipak mislim da ćemo ih sagledati s europske perspektive. Trebali bismo tako napraviti jer je Europa izgubila na konkurentnosti u svjetskom kontekstu i to je problem koji moramo rješavati. Mi ovdje ne trebamo rješavati problem tako, već moramo zapravo e, tražiti više ulaganja i e, moramo proširivati unutarnje tržište, podržavati e, slobodnu trgovinu, te moramo se usprotiviti sve većem protekcionizmu koji vidimo da raste u Europi čak i među državama članicama. To moramo riješiti, a to nećemo postići samo povećanjem proračuna. Hvala, sada gospodin Rubik ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Drago mi je što danas imamo priliku biti ovdje zajedno sa predstavnicima nacionalnih parlamenta i predsjednica Europskog parlamenta, sa svim našim stručnjacima. A svakako bismo trebali na neki način održati u budućnosti ovu komunikaciju na jednoj intenzivnoj razini kada je reč između europske i nacionalne razine, svakako je dobro da porazmislimo o tome kako kroz socijalne mreže možemo još više se umrežiti u Europskom parlamentu. Imamo European Parliament Research Service gdje imamo 300 interdisciplinarnih stručnjaka koji nam pripremaju naše stručne teme prije svake plenarne sjednice u detalje dobivamo objašnjene sve teme. Mi kao evropski parlamentarci, a isto tako sve što je tiče samog proračuna i što naša služba upravo automatizmom bude stavljeno na raspolaganje i nacionalnim parlamentima. Upravo ovo međusobno davanje i uzimanje informacija, imamo jednu aplikaciju preko koje se može pristupiti, što znači da u svim na nekim političkim područjima koji su relevantna za Europu u ovom trenutku izuzetno e, dobre e, studije, neke kratke prikaze, ali isto tako i sveobuhvatne studije kada je riječ recimo o američkom skandalu NSA-a, tamo gdje smo analizirali zapravo sve tehnologije koje su korištene. E, svakako mislim da bi taj pristup trebao biti omogućen i nacionalnim parlamentima, a svakako bi trebalo staviti naglasak i sve one znanstvene spoznaje kroz e, jedno sjecište putem kojeg bi iz silosa izvukli sve ove teme i na neki način ovu komunikaciju etablirali kako bismo mi kazali dakle silo and pipe strategija te kako bismo na neki način intenzivirali ovu razmenu informacije. Mislim da je upravo nedostatak komunikacija između onih koji su zainteresirani za pojedine teme ujedno i najveći nedostatak u ovom trenutku. Thank you. The, uh, next speaker... Još uh, imam na popisu dvoje uh, ljudi koji se javilo za riječ. Gospodin e, Berger iz Švedskog parlamenta je sada na redu. Hvala lijepa. Mislim da postoji mogućnost da oni e, među nama koji misle da treba imati e, dosta malen e, proračun, tako da možda oni e, vide kako je to u odnosu i na nacionalne parlamente. Važno je spomenuti kohezijske, e, kohezijske fondove u Europi. Ovdje, kao i drugdje, moraju se koristiti da se promiče rast i stvori bolja budućnost. U svakom slučaju u mojoj zemlji je to važno građani eh, na koji su eh, švedski građani reagirali, to je europski novac. Eh, ponekad su projekti dobri, ali ne uvijek i to je onda izlaženo kritikama. I građani često kritiziraju europske E, projekte, e, projekte koje financiraju se iz europskih sredstava. Ljudi ne znaju vrlo često niti kako funkcionira nacionalan proračun, a još manje europski proračun. U svakom slučaju proračun mora omogućiti najbolji mogući rast za cijelu Europu. Ne uspijemo li u tome, bez obzira što e, budemo radili nećemo uspjeti, nećemo napraviti Jutro smo već čuli kako ne bi trebalo biti previše preklapanje u Europi drugim riječima, da nekoliko tijela rade jednu te istu stvar kako europskih tako i nacionalnih. E, ipak e, sve skupa to ne znači da bi europski proračun trebao biti minimalistički. Jednostavno treba vidjeti što se radi na europskoj, što na nacionalnoj razini i to vrlo konkretno. Hvala lijepa. E, za kraj e, će riječ dobiti europski zastupnik Gajer koji je inače izvijestite za proračun za 2017. godinu. Izvolite, gospodine Gajer. Hvala lijepa. Zapravo se nisam kanio javiti za riječ, ali bili bi njemački predstavnici apsolutno razočarani da to nisam učinio. Jer kada čujemo ovako interesantnu raspravu, onda se svakako moramo uključiti. Jedno centralno pitanje u ovoj raspravi moramo odgovoriti, a to moramo mi učiniti u Europskom parlamentu, ali to moraju učiniti i nacionalni zaslanici. Želimo li e, evropsku dodanu vrijednost ili želimo se vratiti na nacionalne proračune, odnosno na nacionalnu razinu. Mislim da je to izuzetno teško povezati međusobno, jer ukoliko govorimo o europskoj dodanoj vrijednosti, tada E, ovi neto platitelji, a Njemačka spada u tu skupinu zemalja, dobijam protuargument, pa onda će se promijeniti naša situacija neto platitelja i to još e, e, dakle, nam neće biti u koristi. Što se događa onda potom? Savezna vlada i Savezna republika Njemačka nastoje na tome da što više svojih dakle, doprinosa u Europski parlament se vraća u Njemačku. No, međutim, onda se upravo vraćamo na što je i profesor Fust naglasio i s pravom je to učinio, kada to pitanje sa ovim biciklističkim stazama u Münsteru pogledamo, to li je to dodana vrijednost za Europu, Instagram je apsolutno imamo ravnicu, gdje možda nije potrebno raditi biciklističke staze. I odgovor je tu potpuno jasan, nije potrebno. Međutim, ako netko drugi pak gradi svoje biciklističke staze, onda nećemo imati dovoljno povrata sredstava u Njemačkom. Kako bismo rekli u Njemačkoj, jednu smrt moramo preživjeti. A, eto, imamo onda, znači, ovu situaciju neto platitelja koja je ujedno i lošija situacija a ako gubimo na taj način europsku dodanu vrijednost, onda je to odluka. Ne možemo stalno mijenjati optike, jer inače nećemo nikada doći na samog e, odgovora na pitanja o osnivanju vlastitih sredstava u Europskom parlamentu. Ja mogu zamisliti situaciju da bismo mogli na neki način imati pristup imaju e, odustati od e, kohezijskih sredstava za bogatije zemlje, ali da u desetorostručimo Erasmus. Međutim, onda valja povesti raspravu i već znam da neke političke e, grupacije će postaviti pitanje što je to opet naša situacija, pa opet ćemo više izdvajati. To sve skupa pocrtava. Ili ćemo, dakle, govoriti o europskoj dodanoj vrijednosti, ali onda upravo iz članica moramo na neki način ovu raspravu zaustaviti. Šansa pak s druge strane bi bila da se vlastite sredstva Europske unije poboljšaju i u svakom slučaju ćemo onda izbjeći ovakvu raspravu i koji stalno na neki način ovi neto žele potaknuti. Možemo vidjeti koliko će biti onda doprinos iz vlastitih sredstava u europskom E, parlamentu, ali jako je dozam iz Sjeverne Rajne Vestfalije. Mi uvijek uplaćujemo više u Savezni parlament e, i to može isto činiti nezadovoljno. Ova rasprava će se sigurno zaustaviti. Sada imamo u kočnicu iz Ujedinoj kraljevina koje smo se riješili. Neki su se skrivali za ove, e, dakle, rabat na rabatima koji se davao. Nedugo je, dakle, ministar financija kazao da je velik prijatelj vlastnih sredstava ali dokle god su Britanci s nama, to nećemo moći realizirati. Sada ovu kočnicu više nemamo i pitanje je da li ćemo moći nastaviti u smjeru vlastnih sredstava ili će se opet na neki način oni koji su skrivali do sada objeldanti i pojaviti na sceni. Puno hvala i na ovom posljednjem i na svim drugim javljanjima za riječ. Vaši su prilozi bili vrlo zanimljivi. E, htio bih reći samo nešto vezano za ovu e, e, posljednju primjedbu. Mislim da apsolutno imate pravo što ukazujete na temeljno pitanje o kojem smo čuli i učer i danas na našem seminaru, a to je europska dodana vrijednost. Je li to zaista ono što želimo? Nadam se da je odgovor na to pozitivan, a nadalje pitanje žele li to svi europski građani, a nakon toga e, možemo li se i dogovoriti što to zapravo znači, jer tumačenja toga su različita. Još jedna stvar o neto doprinosu i neto korisnicima. Mislim da kada se govori o neto to doprinosu u proračunskim okvirima, moramo dodati da se treba uvijek reći da je to neto doprinos proračunu. Ako je netko uspješan i uspješniji nego li danas da se napravi proračun u središtu kojeg će biti europska dodana vrijednost, tada mislim da bi se moglo dogoditi situacija da su sve države u Europskoj uniji neto korisnici u ekonomskim i političkim terminima, a ne da se ovdje usmjerimo na neto doprinos i neto korist e, za e, sam proračun, dakle u proračunskim e, terminima, jer moramo gledati dakle rezultate. A sada ću dati riječ našim panelistima i to ovog puta obrnutim redom nego li malo prije. Prema tome najprije riječ ima gospodin Lamasur. Hvala lijepo. Hvala svima koji su se javili za riječ. Predsjednik Monti će sasvim sigurno i bolje od mene reći koliko nam je drago e, da su svi sudjelovali sve što ste rekli. Bilo je vrlo važno. A sada nekoliko odgovora. Želim e, najprije razuvjeriti, odnosno uvjeriti gospodina Granta iz e, Scottish National, National Party. Dakle, posljedice, posljedice će biti pozitivne. Ako Ujedinjena kraljevina želi nastaviti sudjelovati u velikom e, u europskom ekonomskom području, kao što se čini, dakle, morat će izdvajati e, i plaćati kao recimo Norveška sada e, određena sredstva u to ime i to više nego li što sada radiš. Zaista mi je žao da se Britancima to nije bilo dovoljno objasnilo. Gospođo Pireš, jedna stvar e, koja je malo iz različitog ugla. Portugal žali da postoje dvostroka mjerila, da je Europska unija stroža prema manjim zemljama kada se treba pridržavati proračunske discipline. To je točno i to je skandalozno. Baš kao što se za neke zemlje banke smatra da su prevelike da bi propale, tako postoje i države kao na primjer moja za koje se smatra da bi dobile sankcije e, na vrlo glasan način prosvjedovati i mislim da je tako nešto nedopustivo se treba promijeniti. E, gospodin e, Bege je govorio o nečem kojim je zapravo se E, pozorno što sam ja uvodno rekao. Rever Bege, dakle, ima pravo kada se govori o zemljama periferije. Jasno je da Grčka, Italija kao i druge zemlje koje su na prvoj crti bojišnice iz geografskih razloga kad se radi o prihvatu imigranata, dakle da moramo tu uspostaviti europsku solidarnost. A kako Očito je da treba imati zajednički europski proračun, zajednička europska administracija. U protivnom treba naći načina da druge države članice prime kod sebe dio izbjeglica. Dakle, moramo osmisliti europski model e, solidarnosti. Rafael Drškakovski je o tome dosta govorio. Govorio je solidarnosti s drugim europskim zemljama. Dakle, budući da su imali solidarnost, Poljaci se u to dobro razumiju. Nadalje, kolegica Ajala Sender pita se kako treba financirati plan Juncker 2, čiji je cilj da se podstaknu ulaganja koja će kasnije postati rentabilna, da ih se financira zajmovima, a ne E, na neki jedan definitivan način iz proračuna. Dakle, e, došlo je vrijeme da se razmisli o tome da e, osmislimo pravi europski proračun za ulaganja koji za sada ne postoji. Hvala gospodine Lamasur, sada Clemens pustim. Hvala lijepo. Najprije u pitanju viškova. Ovdje ne govorimo o viškovima. Ipak mislim da španjolski ekonomski problemi nemaju nikakve veze s njemačkim viškom. Upravo suprotno došlo je do e, gospodarskog rasta od 3% u Španjolskoj i e, zahvaljujući tome imamo, niski tečaj što je dobro za španjolski izvoz, ali i za njemački izvoz. E, E, ne možete očekivati da Njemci i Nizozemci e, pomažu u periferiji, dakle da izoze u periferiju i da istovremeno nemaju viškove. To je jednostavno tako. Budući da imamo zajedničku valutu, e, možemo imati ili niski tečaj ili ili da nema viškova, ali jedno i drugo ne idu zajedno. Što se tiče neto proračunske ravnoteže, treba objasniti ljudima da to nije ništa loše ako potrošnja ide stvarno u europskom interesu. Mislim da bismo morali ipak dovoljno vjerovati političarima e, kada kažu da je izdvojiti sredstva za izbjeglice u Turskoj, da je to i u njemačkom interesu, u europskom interesu. Dakle, treba ljudima to objasniti jer ako je alternativa da se novac troši na bespotrebne stvari. Dakle, mislim da se stvari trebaju objasniti. Hvala, sad je gospodin Ja sam kao zastupnik u Europskom parlamentu bio u odboru za ustavna pitanja gdje sam bio sa e, kolegom Lamasurom. Od onda sam puno raspravljao s mnogima i e, pitali su me pa što se tada dogodilo. Pa e, ja sam bio šerpa mog predsjednika vlade na sastancima Europskog vijeća na vrlo teškim pitanjima od klimatskih promjena do imigracije. I jednu stvar vam moram otvoreno reći, a to je da me današnja rasprava razočarala. Zašto? Lako je govoriti o dodanoj vrijednosti i o tome kako se treba riješiti mentaliteta neto e, doprinosa, i čuli smo argumente o rashodovnoj strani proračuna. O tome je svemu lako govoriti, ali kada se ponovno bude za pregovaračkim stolom u vijeću, situacija će biti još e, puno teža. I to treba početi od nečeg što je jednostavnije, a to je koordiniranje. A o koordiniranju nisam puno čuo na ovom sastanku, jer koordiniranje je upravo ono što nam trebaju donijeti sastanci poput ovoga gdje se sastaju zastupnici nacionalnih i Europskog parlamenta. Jer ako nastavimo govoriti o svim ovim istim stvarima, onda ćemo stalno govoriti o jedno te istim stvarima. Rabat na rabat i tako dalje. Ja o tome puno razgovaram sa studentima na fakultetu, ali moramo početi raditi na nečem drugom. Moramo zajedno početi govoriti o prioritetima, o usklađivanju politika. Iako počnemo s time, onda počnemo jednostavno razmjenjivati podatke počnemo li s time, možda ćemo malo, pomalo, vrlo polako doći do jedne drugačije logike. Onome o čemu je govorio Alain Lamassur, gdje će situacija biti pozitivna za sve. Da ako imamo europska rješenja, da ćemo moći uštedjeti novac kod kuće. Međutim, ako se na sastancima poput ovog ne dogovorimo o većoj koordinaciji, ne budemo planirali unaprijed, nikamo nećemo stići jer ćemo i dalje onda stalno govoriti o e, strani rashoda proračuna i onda će se opet vratiti na neto plaćanje jer tako je politika. a Većina nas ovdje smo političari. Ne smijemo se zavaravati i stvari neće postati lakše, već samo teže i ružnije jer e, živimo u takvom svijetu i za par godina nakon izbora u pojedinim zemljama svijet bi mogao početi izgledati poprilično drugačije. Prema tome moramo se vratiti prioritetima, moramo početi od stvari koje lakše postići i kada se oko toga dogovorimo možda ćemo nakon toga konačno moći ostvariti neki napredak. Hvala lijepo i sada na kraju predstavite Latvije. Hvala najljepša. Ja ću samo e, dati nekoliko komentara vezano uz ono što je rekao gospodin Majkovski koji je otišao, ali zapravo e, ovo je mi imamo sada jedan e, sjajan instrument e, unutar europskog semestra koji se premalo koristi. Vi ste u raspravi rekli kada govorimo o ulaganjima u e, politiku u politiku moramo razmišljati i onim manjcima. Također kada ulažete u staze za bicikle, to je dobro, ali nije nužno u skladu sa E, preporukama za pojedinačne zemlje i to je slično onom financiranju spremnika za vodu. Mi zaista moramo e, omogućiti da države članice bolje e, razmotre kako ulažu sredstva iz europskog proračuna. A gospodine Grant, Eh, hvala što ste nam omogućili da ne razgovaramo o Ujedinjenom kraljevstvu, već sa e, Ujedinjenim kraljevstvom. To je nešto što je nedostajalo do sad u raspravama. Hvala vam što ste nas podsjetili na politike i retoriku eh, koja eh, je dovela Ujedinjeno kraljevstvo do ovog ove situacije u kojoj je sad, a e, premalo se govori o dodanoj vrijednosti. Želim samo vas podsjetiti na e, činjenicu da moramo prebaciti e, rashode iz nacionalnih proračuna na europski zajedno sa politikama kao što se to čini i u obratnom smjeru. nekoliko navrata mnogi od vas su govorili, a prvi je e, to rekao gospodin Lamasur. Mislim da je ovo pitanje koje je jako teško riješiti jer nekad nacionalne vlade e, ne žele e, predati sve nadležnosti, cjelokupne nadležnosti, već predaju neke nadležnosti kako bi prikupili informacije i analizirali, ali ne predaju izvršnu i provedbenu vlast. Zato stvaramo te duple e, agencije e, jedne prikupe informacije i analizira informacije, a onda poslije moramo imati drugu agenciju koja će e, zaista izvršavati i provoditi politiku koja se temelji na ovim informacijama. Hvala vam najviše što ste sudjelovali u ovoj raspravi. Hvala e, svim govornicima. Želim samo reći nešto što sam i malo čas rekao, a zapravo proizlazi iz ovog posljednjeg kruga rasprave. Čini mi se da su skoro svi spomenuli pitanje koordinacije i dosljednosti. Možda niste svi to spomenuli, ali većina je. Također sam primijetio pozitivnu reakciju na to. Bitno je da to čuju i, skupi, članovi skupine na visokoj e, razini i da se zapitamo kako možemo poboljšati ovaj cijeli postupak. Ja zaista sa e, jedva čekam pročitati izvješće. Nadam se da ćemo postići i kontakt konsenzus, ne samo konsenzus što se tiče ideja, već i praktični konsenzus koji nam je nužan iz raznih razloga o kojima je govorio Alan Lamassur, kao i neki drugi govornici. Moramo vidjeti koje nove ideje će iznijeti skupina na visokoj razini. To su ideje koje politički govoreće ne bi trebale biti prekomplicirane vjerojatno nećemo imati neke prigovore e, na te ideje. Sada je 12 sati 26 minuta. E, ovu konferenciju bismo trebali zatvoriti jednim posebnim dijelom koji počinje u 15 do 1. Tako da predlažem da imamo jednu kratku pauzu i da se vratite te u dvoranu u 12.40 kako bismo mogli točno početi s radom u 12.45. Hvala.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 vas ljubazno da se vratite na vaša mjesta. E, predsjednik Šulc malo kasni, bit će sa nama za par minuta, tako da e, predlažem, ukoliko se slažete, e, da nastavimo dakle bez njega. On nam je dao dopuštenje za to. Mi ćemo se držati redoslijeda koji je i predviđen. Naravno, nema potrebe predstavljam vam e, i koga od e, govornika. E, samo ću reći da će najprije govoriti gospodin Hudak, nakon njega ćemo imati potpredsjednicu Georgijevu i gospodin Monti će zatvoriti ovaj sastanak, a nadamo se da će u međuvremenu stići i gospodin Šulc. Hvala najljepša, Andre. Prije nego što vi e, odete odavde, mislim da vam se svi trebamo zahvaliti na svemu što ste učinili u ova dva dana. Voditi ove rasprave e, nije uvijek bilo e, lako, tako da vam se zaista želimo zahvaliti. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo kolege, članovi eh, Europskog, zastupnici Europskog parlamenta, eh, gospodine predsjedavajući koji nažalost nije tu sada, gospođo potpredsjednice Europske komisije, eh, poštovani članovi visoke skupine, dame i gospodo. Veliko zadovoljstvo mi je biti ovdje danas sa vama. Ja ovdje predstavljam slovačko predsjedništvo pred e, ovom dvoranom gdje imamo e, zastupnike Europskog parlamenta, zastupnike nacionalnih parlamenta, kolege iz komisije koji su se svi okupili ovdje e, danas kako bismo razgovarali o ovoj bitnoj temi. Želim se zahvaliti gospodinu Montiju koji je organizirao ovu konferenciju i predsjedniku Šulcu koji je domaćen konferencije. Sama tema agende je jako bitna. Nova uloga proračuna, nov vlastita, e, vlastita sredstva, financiranje e, europskog proračuna, sve su to jako bitne teme. A govorimo o tome u okviru jednog jako bitnog projekta, projekta koji ima utjecaj na cijelu Europu i na izgradnju Europe. A iz škole i sa sveučilišta se sjećam da svaki projekt moramo imati tri tijela i da trebamo odgovoriti na tri pitanje. Jedan je zašto radimo taj projekt, drugo e, o čemu se tu radi i e, treće što će se desiti nakon toga. Ono što mi radimo je jako bitno jer mislim da se radimo sada na e, jednom putu odakle ćemo vidjeti što će se desiti sa razvojem Europske unije uz Brexit kao i izazove e, vezane uz migraciju, sigurnost e, i tako dalje. Sve to stvara jedno okruženje u kojem je potrebna promjena za Europu. A do te promjene neće doći bez financijskih sredstava i bez e, razmatranja nove formule za proračun. Ovdje smo imali priliku vidjeti i e, različita mišljenja različitih država članica, različitih e, parlamenta i Europskog parlamenta. Razmišljamo o tome što trebamo učiniti i na koji način, ali isto tako moramo biti i realni. Realni po pitanju onog što se može postići i treba postići sa europskim proračunom. Kao što svi znamo, europski proračun predstavlja samo dva e, posto e, javne potrošnje, tako da ne možemo imati prevelika očekivanja jer ovaj proračun mora biti e, motorna snaga za e, to da Europa postane jača i konkurentnija i sigurna za građane, ali također moramo biti hrabri kako bismo razmotrili sve nove mogućnosti za budući proračun, istovremeno se suočavajući sa svim izazovima koje sam spomenuo malo čas. Meni je bilo veliko zadovoljstvo sudjelovati na ovoj raspravi dosta se u raspravama spominjala europska dodana vrijednost. Očekuje se od europskog proračuna da da tu dodanu vrijednost. Mislim da je gospodin Lamassur sasvim dobro rekao da ako ne definiramo dodanu vrijednost u europskim pojmovima, onda nećemo nikada ni postići ono što želimo postići kroz europski proračun. U raspravama nisam zapravo čuo na koji način možemo definirati tu dodanu vrijednost. To je jako bitno, jer ako je ne definiramo, uvijek ćemo imati različita mišljenja o tome što to treba predstavljati za države članice ili pak regije. U tom slučaju će biti veoma teško postići konsenzus o samoj strukturi proračuna, uključujući rashode, ali isto tako i prihode. Mislim da ovdje imamo četiri ili pet bitnih elemenata za dodanu vrijednost. E, o tome se može naravno raspravljati, ali evo ja ću vam ih predstaviti. Za mene smatram da e, trebamo e, biti da taj proračun treba biti pogretačka snaga za europske politike i strategije, što znači da Europa treba biti konkurentnija, sigurnija, i e, bolja prema svojim građanima. Europski proračun treba biti ključni aspekt za e, realiziranje europskih politika, uključujući i one koje se tiču migracija. Drugo, taj proračun treba imati i e, aspekt poluge moramo vidjeti na koji način ćemo prikupiti dodatne resurse za nacionalne razine E, i iz e, drugih i iz određenih sektora. Tu postoji dosta aspekata o kojima možemo raspravljati, kako se to može postići. Treće, proračun nam treba pomoći da postoji bolja povezanost na europskoj razini što se tiče fizičke infrastrukture, komunikacija, prometa, energije, digitalne infrastrukture, ali isto tako i što se tiče povezanosti ljudske infrastrukture. Na to nekad zaboravljamo. Zaboravljamo da moramo stvoriti Europu koja će biti Europa građana, a to znači da mora postojati kontakti između europljana, između mladih ljudi i upravo nedostatak te komunikacije je i razlog što ponekad i ne uspjevamo realizirati određene projekte. A treće je konvergentnost. Proračun nam treba pomoći da e, veću potporu pružamo e, onima, onim regijama koja je ta pomoć potrebna. Mi, ako se možemo složiti oko ovih aspekata e, dodane vrijednosti europskog proračuna, onda možemo više i razgovarati o tome kako bi taj proračun trebao izgledati. Dakle, ovo, je bilo, ovo su bila pitanja glede toga e, o čemu se tu radi. A sada moramo vidjeti kako stvoriti taj novi proračun. Naravno, uz nov resurse, vlastita sredstva će tu biti jako bitna. E, ja sam ovdje čuo dosta ljudi koji su govorili da se tu ne radi samo o novim sredstvima, o dodatnim sredstvima, već i o tome na koji način trošimo taj novac. I to je bitno. Moramo sagledati proračun kakav je sada i e, razmotriti različite načine dobre potrošnje e, novca koji će imati kako bi ta potrošnja mogla imati korist za sve europljane. E, jučer sam nešto pročitao u, tisku i mislim da je to rekao povjerenik Moskovici da u Europskoj uniji svake godine gubimo e, kroz kroz 116 e, milijardi dolara zbog lošeg prikupljanja PDV-a. Dakle, samo ako to poboljšamo, moći ćemo imati dovoljno novca e, koje nam je potrebno za e, druge stavke u proračunu za koje sada nemamo sredstava. Dakle, moramo bolje koristiti sadašnja sredstva i nadgledati e, rashode. Koji bi trebao biti učinak svega toga. Mi bismo na kraju trebali imati proračun koji će e, predstavljati e, novu Europu koja se suočava sa novim e, izazovima, ali isto tako to treba biti proračun koji će biti shvatljiv za građane jer za sad je on dosta kompliciran. Kao što znamo u, iz povijesti dinosaurus nisu umrli zato što su bili e, jake, već zato, zato što nisu bili dovoljno jaki, već zato što se nisu znali prilagoditi novim situacijama. A to je isto tako i sa nama. Sada moramo se prilagoditi novim situacijama i izazovima s kojima se suočavamo. Ispričavam se, možda e, e, sam govorio više od onog što je bilo predviđeno u tajništvu, ali evo, htio sam reći da e, mi zaista moramo biti svi dobri partneri kad, u vijeću e, što se tiče izmjena glede proračuna. Mi smo i budno pratili sve dosadašnje rasprave. Gospodin Monti to zna da smo uvijek e, izvještavali ministre E, za financije o ovom pitanju, da se o tome raspravljalo i na, na ecofin To je jako bitno pitanje dakle, za e, sve nas i ministri zaduženi za financije, svi država članica e, pridaju veliki značaj njemu. Mislim da je dobro što smo na ovom skupu okupili zastupnike nacionalnih parlamenta sa europskim zastupnicima, jer taj dijalog je nužan između nacionalne i europske razine. Nažalost, e, postoji dosta situacija oko kojih se složimo u Briselu, ali kada se vratimo u naše središnjice, onda shvatimo da ljudi tamo govore drugim jezikom, odnosno da se ne slažu s onim oko čega smo se mi složili. Za mene je jako bitno da se ova rasprava odvija i zbog takozvanog pozitivnog učinka preljevanja. Odnosno sada imamo nove ideje, imamo skupine think tankove koji raspravljaju o novom proračunu. Ovdje moram spomenuti i e, gospodina Vladimira Manku koji je iz Slovačke e, i koji je također dao e, predloge za više vlastitih e, sredstava koji se mogu koristiti za proračun. Kao e, predstavnik Slovaške i predstavnik Vijeća želim vam se ovdje svima zahvaliti na plodonosnoj raspravi i korisnoj raspravi. Ovo je samo jedan dio puta kojeg trebamo preći i vjerujem da će Vijeće i u budućnosti biti konstruktivan partner e, kako bismo modernizirali europski proračun i kako bi on bio još bolji i korisniji za europske građane. Hvala. Now I Evo sad već mogu reći ugodno popodne. Eh, dugo se nismo vidjeli, ali dozvolite evo da na prvom mjestu da uputim eh, šaljenje predsjednika komisije Jean-Claude Junckera koji je želio sudjelovati i koji je Upravo na vrijeme sam upravo željela kazati nešto, dakle, u ime predsjednika Junckera vrlo je bio uključen u ovu raspravu. Gospodin Monti zna da smo pozvali da isto tako i gospodin Monti sudjeluje u komisiji da raspravimo te ideje i osobno je želio izraziti svoju zahvalnost predsjedniku parlamenta, ne samo kada je riječ o angažmanu unutar ove konferencije, već puno značajnije za samu ulogu koju je odigrao predsjednik parlamenta e, u višegodišnjem financijskom okviru kako bi bio siguran da upravo, upravo tema vlastitih sredstava bude zadržana na, ne samo na životu, već da se izgradi sa jednim okom usmjerenim upravo i vezano uz sljedeći višegodišnji financijski okvir. I hvale upućene od eh, gospodina Junkera, jean claudea i s moje strane i mojih kolega. Dozvolite da na završnom dijelu istaknem četiri točke. Moj dojam, a isto tako i ono što sam čula od kolega, da je upravo ova rasprava izuzetno korisan format e, u zauzimanju svih onih koji predstavljaju naše građane i e, kod kuće i ovdje u Briselu. Moje promišljanje je bilo da upravo ono što je istaknuto i ukupan angažman nacionalnih parlamenta i predstavnika Europskog parlamenta zaista su bili u velikom broju slučajeva izuzetno konzistentni, ali su se i međusobno upotpunjavali. Te sam sigurna da sam, uvjerena sam, a isto tako mi je drago, da moramo nastaviti E, staviti za jedan stol predstavnike nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta vezano uz pitanja budućnosti Europe, a isto tako i budućnosti europskih proračuna. Druga točka koju sam želio istaknuti je da glavna poruka koja ovog sastanka i ove konferencije može biti da većina nas prepoznaje potrebu za modernizacijom i pojednostavljenjem našeg proračuna i kako se tiče prihodovne strane, tako i rasodovne strane. Te isto tako trebali bismo proračun trebali približiti građanima kada govorimo o približavanju sa prihodovne strane, onda to znači izravna veza između svega onog što oni doprinose i onoga što europski proračun investira u njihovo ime. To je pak 80% kao jedan među posrednik prema nacionalnom parlamentu. Upravo oklatno izbilo na onu stranu da izuzetno visok postotak vlastitih sredstava, ali što ne bismo nazvali izvornim vlastitim sredstvima i da bi bilo dobro da ovo klatno pređe na drugu stranu i da se vrati svom izvoru. Istaknuši ovo, također je potpuno jasno i nedvosmisleno da u postojećim političkim okvirima postoji osjetljivost upravo da li će ovo klatno preći na drugu stranu i da li to znači oporezivanje u Europi. Govorim u ime komisije, to nije ono što mi predlažemo. Ono što mi predlažemo je zapravo na neki način podjela u ovoj raspodjeli koja se treba promijeniti, koja bi omogućila našim građanima kako bi bili puno povezani s onime što mi činimo na evropskoj razini upravo za njih. To možda zvuči kao jedna manje važna točka, ali ovo izuzetno značajno. Ono što je naša težnja i nastojanje, da imamo priliku kako bismo vidjeli kako se oporezivanje Europe razvija, harmonizacija, oporezivanje, isto tako je substitucija jednog poreza s drugim porezom, te kako bismo vidjeli ovu poveznicu između građana i europskog proračuna, te kako bismo ih približili što je to bliže moguće jednim drugima, no što je to danas slučaj. Ono što je također valja naglasiti, o čemu nije riječ, nije riječ o veličini proračunskih sredstava. Neki možda imaju dojam da mi govorimo o povećanju prihoda, a koje bi pak mogli ili ne biti slučaj, međutim ono što sigurno nije slučaj, a ono što je gospodin Monti u našoj skupini jeste uključen u rad na tome. To je mm, možda nije najvažniji dio rasprave. Međutim, povećanje ne dolazi u obzir o povećanje opterećenja naših građana. Izuzetno sam optimistična, iskreno ću to reći, što se tiče budućnosti ove rasprave. Zbog čega? Upravo zato što smo prisiljeni i pod pritiskom da provodimo reforme i to uslijed odluke britanskog naroda koji se dogodio referendum 23. lipnja. To bi ponovno otvorilo pitanje rabata, popusta i naravno to bi na neki način nas dovelo do vrlo pažljivog promatranja prihodovne strane proračuna. A evo, mogli smo reći mi ćemo na neki način raspraviti o rabatima i popustima, a s druge strane da nećemo taknuti. I upravo sada je prilika da se to učini na pravi način. Kao što sam jutros istaknula, izuzetno i čvrsto sam uvjerena da ćemo uspjeh požnjeti ukoliko ćemo istovremeno provoditi reforme i napretke u rashodovnoj strani proračuna. Parlament nam je pomogao kako bismo dobili veću fleksibilnost u načinu trošenja sredstava, da to nismo imali, mi bismo bili mrtvi sa onom izbjegličkom krizom koja nas je pogodila. A isto tako je parlament tražio od nas e, da izvršimo rebalans vezano uz pravila, a isto tako u samoj kvaliteti što to mi činimo za naše građane. Vjerujem da kako će vrijeme uznapredovati i sa većim traženjima iz užeg proračuna i sa boljom kvalitetom onog što činimo i što to činimo sa onime srcima od kojih se građani odriču. Konačna točka. Što je to sljedeći korak? Koja je to sljedeća točka? mi ćemo nastaviti sa tehničkim dijelom, ali znamo da ta tehnička komponenta će nas dovesti do neke segmenta. Vas molimo da učinite upravo ovaj politički iskorak podizanja utega i možda bismo mogli kreirati upravo pravu političko okružje kako bismo mogli reformirati sam proračun. Za nas u komisiji sama bit eh, ove reforme treba doći sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom i budimo blagoslovljeno sa istim parlamentom i predanosti parlamentom i njihovom raspravom koja će nam osigurati da tehničke ideje koje imamo budu provedene u političku i prenesene u političku realnost. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo, Kristalina. Štovane kolegice i kolege, Poštovani profesor Monti. Imam dojam da smo imali zaista dva vrlo intenzivna radna dana sa vrlo ciljem usmjerenim raspravama koje Dakle, skupina na visokoj razini za vlastita sredstva koja želi svoje izvješće još do kraja godine uputiti, a i pretpostavljamo, a i vrlo pažljivo sam slušao što je gospođa KGV kazala, da će i komisija dati isto tako i zakonodavne predloge, a u svjetlu izvješća koje će izraditi skupina na visokoj razini i koje ćemo sa sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom u 2020. godine moći poboljšati u samoj strukturi i da možemo te strukture provesti u djelo. Rasprava koju smo vodili i koji na neki način čitavo vrijeme provodimo s naše parlamentarne strane koje se tiče kako nacionalnih parlamenta, tako i Europskog parlamenta, moramo svesti na jednu ključnu točku. Tu je riječ zapravo, štovane kolegice i kolege, o pra, odnosno demokratskim e, obvezama polaganja računa. U našem današnjem sustavu za porezne obveznike izuzetno teško je prepoznati tko, što i za što odgovara. Europska unija, a njemački kolegice i kolege znaju, u principu ono što u Njemačkoj zovemo zapravo jedna udruga koja se bavi prebacivanjem tereta. Prema ovoj definiciji pojedine članice u dakle jednog financiranja moraju uplaćivati u zajedničku blagajnu. Iste blagajne se onda u drugom krugu financiraju projekti Europska unija, dobiva svoje strukturna sredstva. I na prvi pogled e, se stvar čini kao da se zapravo izdvajanje sredstava iz ovog zajedničke blagajne kao da se odvija demokratskim putem. Same članice sudjeluju u tome, a isto tako i parlament kojeg su izabrali građanke i građani. Ja kao Njemac moram istaknuti, to je klasična financijska struktura federativnog sustava gdje pojedine segmenti, državni segmenti uplaćuju u zajedničku blagajnu. Ja neću reći da je Evropska unija država, ali kad bismo bili jedna država, tada ove e, parcijalne republike bi na neki način zajednički sudjelovali u ovoj blagajni. To je idealistički dio mog opisa. Realni dio je, međutim, sasvim jedan drugi. Gospođa Gorgijeva je govorila o fleksibilnosti. U posljednjem višegodišnjem financijskom okviru sa ogromnom pompom smo nastupili i kazali smo da imamo fleksibilnost u pojedinim godinama i u pojedinim proračunskim kategorijama, a ja kao potpuni laik u segmentu e, proračuna i kolega Lamassur me zapravo kočio u mom tadašnjem entuzijazmu i kad sam rekao evo sad imamo veću fleksibilnost u pojedinim kategorijama i pojedinim godinama i bio sam sretan. Međutim, kolega Lamasur je, Šulc, moraš pogledati postotke koji stoji za toga. Moraš vidjeti kolika je ta fleksibilnost u realnim postocima, u pojedinim godinama i pojedinim kategorijama. Tada je značajno splasnuo moj entuzijazam. Zbog čega to spominjem? Spominjem to u onom trenutku kada od odustanemo od izvornih uvjeta koji su vrijedili za pojedinu godinu i za višegodišnji okvir, tada se briše cjelokupni scenarij, on se razvodnjava. Ako predsjednici država i vlada sa svojom mudrošću na vijeću odlučuju o tome da ćemo dati veća sredstva sigurnosti i obrambenim pitanjima i ako se naknadno kaže da će se to financirati iz europskog proračuna, Gospođa Gorgijeda će, evo, pogledaj ti sama kako će se snaći i što će gospođa Gorgijeva kazati, evo, kucat ću parlamentu. Parlament će pak kazati, mi imamo gornje granice za preuzimanje obveza, a isto tako i za realna plaćanja, a između toga je možda 80-90 eh, milijarde. Evo, 907 spram 70 otprilike je to ako dobro pamtimo u VFO, dakle 60-70 milijarde, pa eto, možemo tu uzeti novac, ne, ali članice će reći ne. Dakle, preuzimanje obaveze to ne želimo. Mi govorimo o plaćanjima. Nema povećanja gornjih granica. To u jasnom jeziku znači, znači, tražite iz postojeće ukupnih financijskih sredstava. Međutim, ta masa je u cijelosti već na neki način isplanirana i iskalkulirana. I onda se vrše smanjenja ili ono što je u europskom proračunu još gore, odgađaju se stvari. Novci koji su stajali na raspolaganje uzimaju se, izuzimaju i tim novcima sve ono što je treba platiti krajem godine od listopada i račune na neki način se odgađaju za sljedeću kalendarsku godinu. Prva tri mjeseca se pak koriste postojeća sredstva da se plaćaju računi iz posljednjeg tromjeseća prethodne godine i to već radimo tako 20 godina. Rollover, pozajmice, kažu poduzetnici, dakle, koji mogu dovesti do stečaja poduzetnika. To je jedan mali segment naše realnosti proračuna koji iz godine u godinu se ponavlja. I ono što me zaista ljuti do krajnjih e, mjera je da kogod vrši kritiku nad ovakvim potpustom iz glavnih gradova i to unisono, bez obzira li to socijaldemokrati, liberali ili kršćanski demokratki, evo, opet vi u Briselu ne znate baratati novcima. Mi svjetske međunarodne projekte vezano uz gospodarstvo, uz nadzor vanjskih granica, Frontex, raspravljamo o tome, a vi blesani, evo, koji su to gornje granice, obveza, plaćanja i tako dalje tako dalje. Ono što je dvoličje u samoj, dakle, samoj proračunskoj politici, to apsolutno nema premca. Više transparentnosti možemo dobiti kroz više vlastitih sredstava, jer ćemo onda jasnije moći identificirati odakle su stigla sredstva i oni koji odlučuju o prihodima, koji će odlučivati ujedno i o rashodima. I bit će potpuno jasno moguće identificirati i građanima tko nosi odgovornost. I tako imamo još jedan korak e, bliže jednoj demokraciji koju želimo. Nadam se da ova rasprava koju smo ovdje vodili nas je dovela korak dalje. Nisam preoptimističan jer tendencija je da se ponovno sve renacionalizira. To je nešto što nas neće ni na koji način činiti izuzetkom i u području proračuna, ali u konačnici će se probiti razum, a ne ideologija. Proračunska politika Evropske unije ideološki je preopterećena i to vrlo konfrontativnog karaktera, što znači da upravo ovo e, podjela odgovornosti izgleda tako dokle god imamo ovu konfrontaciju koja se tiče jedne i druge strane, mi ćemo izgubiti povjerenje. Dakle, kredit e, u moralnom smislu, a naravno upravo gubitak tog povjerenja je nešto dramatično. Mi govorimo o ključnoj politici i segmentu europske politike. Hvala vam na ovoj raspravi. Ja sam uistinu zahvalan ovoj skupini na visokoj razini, na vrlo kvalitetnom doprinosu i radu. Ono što sam jučer već istaknuo u svom uvodnom slovu, mi to je gruba politika i znam da kada ćemo strukturno ući u pojedine segmente, da su stvari puno kompliciranije. Nemojte se ljutiti. Postoji njemačka izreka koja kaže da eto moramo ići e, čekićem e, u na neki način čvrst materijal i naravno mi iz glavnih gradova mi smo oni koji se nalazimo između e, nakovnja i čekića i vrlo često se upravo ideja ovih transnacionalnih demokracija mora braniti. Nije riječ ovih dana o ničem drugom već o opstanku Europe. Želim da ovu strategiju demokratizacije provedemo i u području proračuna i zbog toga je izuzetno politički obojen rad skupine na viskoj razini za vlastitu sredstva. Ona je u svom segmentu vrlo tehnička, međutim u političkom smislu jako, jako važna. I drago mi je što smo to uspjeli raspraviti. Hvala na vašoj pozornosti. Riječ ima profesor Monti. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Potičam sve nas da u ovom vrlo raznorodnom svijetu u kojem danas živimo, da e, visoka skupina o vlastitim sredstvima ima tri oca i jedan od njih jest predsjednik Europskog parlamenta Šulc koji je e, ključan u tome da e, traži da vijeće i komisija, vijeće i parlament ožive, e, da, da dođu do dogovora i zapravo zahvaljujući tome cijelo ovo pitanje vlastitih sredstava o kojem danas radimo, da da ono postoji. Htio bih u ime visoke skupine za vlastita sredstva zahvaliti Europskom parlamentu kako njegovom predsjedniku, tako i svim onim mnogobrojnim zastupnicima koji su sudjelovali na ovoj konferenciji. Zahvaljujem se vijeću, ministru Hodaku koji je sudjelovao ime vijeća i e, gospođi Georgijegove koja je ovdje bila u ime Europske komisije. Zahvaljujem se profesoru Sapiru koji je vodio konferenciju. On e, je veliki autoritet s jedne strane, isto tako on je i vrlo ljubazan čovjek i na svoj ljubazan način podsjećao nas je da možda nemamo dovoljno vremena više za izlaganje. To nije tako uobičajeno na sastancima, na ovakvim konferencijama, ali činjenica da smo upravo u Europskom parlamentu vjerojatno objašnjava da se tako rigorozno pridržavalo pravila o tome koliko se vremena može govoriti. Zahvaljujem se također zastupnicima nacionalnih parlamenta koji su e, dali još jednu temeljnu dodanu vrijednost, e, a radi se o tome da smo e, ovdje mogli također razmišljati na dva kolosijeka. Zahvaljujem se sudionicima u panelima. Budući da sam ja posljednji koji na ovoj konferenciji e, uzima riječ. Vjerujem da u ime svih sudionika mogu zahvaliti organizatorima i svima onima koji su radili na ovoj konferenciji na neznoj organizaciji. Dakle, da im se toplo zahvalim, naročito interinstitucionalnom tajništvu i skupini na visokoj razini. Oni nam zaista e, daju veliku podršku. Zahvaljujem se također osoblju Europskog parlamenta kao i prevoditeljima. Gospodin Trškovski i e, prilikom ovog posljednjeg panela rekao da trebamo trezveno razmišljati, da ne smijemo biti previše ambiciozni. Slažem se s njim i poručujem mu da nećemo prestati razmišljati trezveno. Međutim, a ovdje barem govorim u ime skupine na visokoj razini, Želim poručiti gospodinu Trškovskom i svim sudionicima da je naša skupina na visokoj razini zaista vrlo tvrdoglava i uporna i tako će raditi da ostvari mandat koji nam je dan. Učinit ćemo sve što je u našoj intelektualnoj moći da ne bude onako lako ili da bude manje lako vijeću nego li ikada prije da jednostavno ne prihvati prijedloge o vlastitim sredstvima. Nikada je to bilo jako važno, nije se trebala platiti nikakva politička cijena da se niti ne razgovara o zanimljivim prijedlozima Europske komisije o vlastitim sredstvima. Ili itko primijetio da smo, rekao bih, mi tada u vijeću e, odlučili ne razgovarati o prijedlozima u vlastitim sredstvima. Pa ne. Jednostavno, to je prošlo u potpunosti nezapaženo. Sada se ipak dvije stvari mijenjaju, jer situacija se pogoršava i uz svo dužno poštovanje svim vladama i njihovom kolektivnom tijelu, a to je vijeće, bit će teže ne baviti se određenim idejama u odnosu na to kako se moglo postupati ranije. U Europskoj uniji počinje se shvaćati da e, igra koju vode vlade i države e, koje ono, krive Evropsku uniju za sve što nije u redu, da je, su možda malo predaleko otišli kada su to činili i da se počinje pomalo upirati prstom i u nacionalne vlade. Kako, dakle, kada su kod kuće, E, tako ponekad i na vijeću. Jednostavno kaže se da nisu optimalno postupili u procesima europskih integracija. Drugo, nadam se da neće više tako olako i nekažnjeno se moći odlučiti ne pozabaviti takvim prijedlozima, jer će i javno mnjenje i e, politička zajednica i mediji više govoriti i više znati o kakvim se ulozima zapravo radi. Ako sam dovoljno dobro upućen, nekada nije se ništa činilo ako se o ovoj temi nisu pokrenuli komisija, vijeće i parlament. A sada ćemo sve učiniti kako bi svi igrači te konačne igre postali puno aktivniji nego li u prošlosti. Upravo iz tog razloga toliko smo se potrudili u našoj skupini da uzmemo u obzir sva mišljenja od teoretskih akademskih eh, aspekata, ovdje se zahvaljujem svim teoretičarima i profesorima koji su u tome sudjelovali, do vrlo praktičnih i političkih pitanja. S druge strane, ova konferencija jedan je od ključnih eh, dijelova našeg rada da osvijestimo javnost o kakvim se značajnim pitanjima ovdje radi. Gospođa Georgijeva je vrlo koncizno i vrlo učinkovito već rekla koliko je, koliko je značajan ove konferencije. Nema smisla da to ponavljam, jer ne bih to ništa bolje rekao nego vi. Moram reći da se treba insistirati i da se čuje da su e, ključni filteri onoga što trebamo raditi, oni koji idu od dodane vrijednosti, dodane europske vrijednosti, do e, mnogih drugih aspekata europskih integracija. Povjerenica Georgijeva govorila je o prioritetima usklađivanja prioriteta, usmjeravanja ka rezultatima i otvoreno to pokazati. Dodat ću nešto što znam da jako e, cijeni naš voditelj Andresa Pira, to je ex post procjena politika. Ministar Hudak naglasio je da je važno da ono što Europska unija čini s proračunom da mora biti pokretač ključnih politika razvoja Europske unije. Želim naglasiti da je on uvelike naglašavao važnost povezivanja. I tekako se slažem s njim. E, e, fizička povezanost, povezanost među ljudima i e, mnoge druge vrste suradnje, primjerice jučer se govorilo o izbjegavanju plaćanja poreza i koliko bi bilo važno da Europska unija tako što koordinira provedbu da i pridržavanje pravila da povrati barem jedan dio onih 160 e, milijard eura koje e, se na taj način gube. A kada bi bilo manje izbjegavanja plaćanja poreza, onda bi države članice Europske unije mogle iskoristiti dio tog novca onih koji izbjegavaju plaćati PDV i dakle taj novac e, iskoristiti u Europskoj uniji i na taj način ostvariti upravo dodanu vrijednost Europske unije. Dakle, s jedne strane imamo jednu vrstu dodane vrijednosti, a to je porez na dodanu vrijednost, a s druge strane to nas dovodi do drugačije vrste dodane vrijednosti, a to je europska dodana vrijednost. Lakše je naravno reći nego postići da se Europska unija bavi bitnim aspektima, svojim bitnim aspektima i tako bi europski građani mogli dakle više koristi imati ovoga različite kategorije europskih građana i tu bismo mogli nešto više e, raditi s našim vlastitim sredstvima. Jutros primjerice e, profesor Fust je vrlo živo i konkretno ilustrirao zašto je pristup neto ravnoteže onaj koji privlači pažnju s obzirom na način na koji se osmišljava proračun. Alen Lamassur je naglasio koliko je važno da se koherentno daju nove ovlasti razini Europske unije od strane država članica i kako na taj način države članice mogu takvim prenošenjem nadležnosti uštedjeti vlastita sredstva. S naše strane jasno nam je da veličina proračuna ili stopa oporezivanja nisu u našem mandatu. To nipošto ne znači da se radi o nebitnim temama e, koje nisu povezane s našom glavnom temom, ne, ali to nije naš zadatak. Što se našeg rada tiče u skupini na visokoj razini, mi zato sada trebamo više vremena, ne mnogo više vremena, ali namjeravamo naš konačni proizvod, dakle prijedlog, izvješće s prijedlozima predati trima institucijama koje su nas osnovale. Namjeravamo to učiniti tijekom prosinca. Biću vrlo jasan. Siguran sam da mnogi među vama iz Europskog parlamenta, možda još više iz nacionalnih parlamenta. Dakle, uvjeren sam da e, ste se razočarali jer članovi skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima nisu vam dali konkretne prijedloge. No, budite uvjereni naš e, će izvješće sadržavati vrlo argumentirane konkretne prijedloge. U nekim slučajevima da ćemo i različite mogućnosti takvih prijedloga. Međutim, vrlo je važno da prije no što damo konkretne prijedloge, trebamo u cijeloj Europi stvoriti intelektualno ozračje koje će ukazati na nedostatke sadašnje situacije, jer kada budemo načinili konkretne prijedloge, a to će biti uskoro, onda će se svi usmjeriti na pozitivne i negativne aspekte određenih prijedloga. A svaki prijedlog će uvijek naći neprijatelje. Međutim, temeljno je razgovarati o tome trebamo li zaista stvari mijenjati. Da, i na ovoj konferenciji se puno govorilo o tome kako sadašnji sustav nije racionalan, a mislim da će se na ovaj način ipak lakše doći do određenih zaključaka. I za kraj, mi smo na raspolaganju i Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima budu li nakon što se izvješće objavi, jer e, to izvješće je i njima upućeno, dakle stajat ćemo vam na raspolaganju za objašnjenja koja će se možda pokazati potrebnima. E, potpredsjednica Georgijeva jutros je govorila o de facto relevantnim faktorima za poljoprivredu, o prijateljima poljoprivrede, prijateljima kohezije i prijateljima rabata. Mislim da će naš e, kolektivan doprinos biti skroman ili možda neće nimalo biti skroman. Ono što mi želimo jest na intelektualan i politički način stvoriti novu kategoriju, a to će biti kategorija prijatelja europskih građana. Hvala na pozornosti.